Witam Państwa. Podosrdačno vas pozdravljam. Počinjemo e, sljedećeg tjedna e, i to tada ćemo sigurno doći u bolje razboloženje. Sve vas srdačno pozdravljam. Pozdravljam sve koji sudjelovaju na ovom sastanku. Imamo sada prvi dio sastanka. Sastajemo se i sutra, prije podne i poslije podne. E, imamo jedno pitanje u vezi sa dnevnim redom. E, na, na našu se sjednicu može pratiti preko interneta. Nemamo estonski i slovački danas u, kabinama, ali e, prijevod postoji na svim drugim jezicima. Imamo, počet ćemo sa radionicom. Radi se o strukturnim promjenama u poljoprivredi. Pitanje je kako možemo bolje e, poduprijeti poljoprivredu. i koristiti e, zajedničku poljoprivrednu politiku. U Europskoj uniji postoje velike strukturne razlike i stoga je situacija takva da je dinamika u razvoju gospoda, gospodarstva različita. To je veliki problem za model, evropski model poljoprivrede. To ima mnoge učinke, učinke i mnoge aspekte koji su međusobno povezani Ako moramo e, nastojati da postignemo e, bolju struktur, bolji strukturni razvoj poljoprivrede. Zato smo organizirali ovu radionicu koja će govoriti o učincima strukturnih promjena na poljoprivredu EU-a. Koji je naš cilj danas? Želimo dati veću podršku našim poljoprivrednicima. Pozdravljam zastupnika e, odjela B, zahvaljujem na vrlo dobroj suradnji. Zahvaljujem e, što ste nam dostavljali razno razne dokumente koji su nam dozvolili da se pozabavimo ovom vrlo složenom problematikom. Predvidjeli smo tri dijela strukturne promjene i ZPP. E, profesor Dora van den Plok šef e, katedre za e, ruralnu sociologiju iz Wageningena e, u Nizozemskoj će nam u tome pomoći. Drugi se dio od, odnosi na strukturne promjerne u srednjoj i istočnoj Europi. Ovdje smo se usmjerili više regionalno. S nama je gospođa Aniko Juhač, glavna direktorica u Istraživačkom institutu za poljoprivrednu ekonomiku u Budimpešti. Treći se dio odnosi na lanac prehrambene vrijednosti u Europskoj uniji. Kako ga možemo poboljšati? Čućemo Alessandra Sorrentina, profesor, za poljoprivrednu ekonomiku iz Tuše, sveučilišta u Tuši u Italiji. S nama su dakle izvanredni stručnjaci i sada čekamo njihove, njihova izlaganja. Tako ćemo proširiti naša saznanja i bolje razumjeti svu složenost e, procesa. E, izlaganja će biti predstavljena onako kako sam ih e, naveo. E, profesore Van der Plög, vi ćete sada dobiti riječ. Imate na raspolaganju 20 minuta. Nadam se da ćete dobro iskoristiti to vrijeme. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. E, dame i gospodo. Vrlo mi je drago što mogu sudjelovati u ovoj raspravi o budućnosti evropske poljoprivrede i e, o ulozi zajedničke poljoprivredne politike u tome. Imam pet dijelova moje prezentacije. E, opisat ću što su strukturne promjene, onda ću se pozabaviti činjenicama, koje su činjenice u posljednje tri ili četiri dekade. Onda ću se baviti e, relevantnošću rasta malih e, gospodarstava mala gospodarstva e, izgleda da nestaju, tako se bar čini, ali ona i nisu tako mala, vidjet ćemo. Onda ću malo proširiti raspravu, ići ću dalje od veličina e, gospodarstava. Pogledat ću stil e, poljoprivrede, kako je ona organizirana, kako se razvija. I na kraju ću dati neke zaključke. Eh, inkluzivni poljoprivredni razvoj. Što su strukturne promjene? Eh, normalno govorimo o tome na tri razine. Prvo opisno. Mm, mm, mm. To svi poznate. Eh, broj gospodarstava se smanjuje, gospodarstva rastu, imamo sve manjih manje malih gospodarstava, a više velikih gospodarstava. To se dešava pred našim očima. To je opis. Strukturne promjene su također instrumentalne. To je teorija. U neoklasičnoj ekonomiji pretpostavljamo da su mala gospodarstva premalena da bi dala prihod nema ušteda, nema ulaganja, nema dinamike. Pa e, stoga e, velika gospodarstva su bolja, ona mogu ulagati, mogu se širiti, mogu poboljšavati svoj položaj. Tipično za taj stav je da se e, fokusira samo na poduzetništvo. Aktivni sustav aktivnosti obitelji se ne uzima u obzir usredotočuje se na poduzeće, gospodarstvo kao poduzeće. I onda imamo strukturne e, promjene kao cilj poljoprivredne politike. Velika gospodarstva obećavaju bolju budućnost, one se mogu tržišno natjecati, natjecati se na svjetskom tržišnu, tržištu. To su ta tri sloja u, o kojima govorimo o strukturnim promjenama. Ova, ova prva ideja, opisna ideja, je ono što se događa pred našim očima, u našem društvu, ovdje u Europi i to u sadašnje vrijeme. Tako se evo odvija povijest. Postajala su druga razdoblja s drugim razvojima, postojaće na nekim drugim mjestima drugačiji razvoji, ali ovdje u Europi, naročito u zapadnoj Europi, e, to možemo sažeti pod strukturne promjerne. Onda idemo na ovu teoretsku definiciju. Male, mala gospodarstva nestaju, velika se šire. Možemo reći da je to krivo. To je je greška krive razine što pretpostavljate na makro razini ne može se atribuirati ili pripisati jedinicama promatranja na mikro razini. Na makro razini vidimo povećanje e, veličine gospodarstava, mala gospodarstva nestaju, ali to ne znači nužno da će sva mala gospodarstva nestati, a, a da će se sve, sva velika gospodarstva e, povećavati. A onda kad se radi o ciljevima poljoprivredne politike, je, e, kažem da e, je strukturne promjene nisu u skladu sa potrebama europskog društva. Moja analiza promatra e, cijelu zapadnu Europu, ali se usredotočujem naročito na nizozemsku zbog dva razloga. Prvo, u zemljama poput nizozemske i danske strukturne promjene su jako očite. U Nizozemskoj imamo jedinstvenu bazu podataka koja nam dozvoljava da pratimo gospodarstva tijekom vremena pojedina gospodarstva. To, imamo, to je stalna baza podataka e, koja e, nam dozvoljava analizu kohorti. E, to, to nisu popisi nego analize takovih stalnih baza podataka. Mala gospodarstva mogu razvijati marljivi ljudi oni e, mogu s vremenom se proširiti, to može postati veliko gospodarstvo. I, I onda to mala, malo gospodarstvo je nestalo iz statistike jer je postalo gospodarstvo srednje, a zatim velike veličine. E, o, ova mikrodinamika ne može biti uhvaćena u ovim drugim tipovima podataka. U mojima da. E, zahvatio sam e, period od 1998. do 2006. Obuhvatio sam cijelu nizozemsku. E, tu imamo NGE, to je indikator veličine gospodarstva. Imamo početnu situaciju i razvoj tijekom vremena E, idemo sada na sljedeći slajd, tu vidimo dinamiku tijekom vremena. U prvoj klasi imamo gospodarstvo između 10 do 15 e, jedinica, 15 e, hektara sa 20 muznih krava. Mm, mm, od 80. do 90. prošlog stoljeća je to bilo malo gospodarstvo, onda smo imali srednje gospodarstvo, veliko gospodarstvo Ovdje imamo tri kategorije, od malih do srednjih do velikih gospodarstava. Ovo što ovdje vidimo je da u tom razdolju u malim gospodarstvima imamo povećanja ili, sma, ili smanjenja veličine, a u srednjim gospodarstvima isto tako, isto tako i u velikim gospodarstvima. To je jednaki razvoj u sve tri kategorije. Imamo je, e, imamo i vrlo, vrlo male, eh, mala gospodarstva koja su ušla u kategoriju malih gospodarstva. Pa to imamo pritok malih eh, gospodarstava. I to se odnosi i na dvije ostale kategorije. Eh, nadalje, male, mala gospodarstva se razvijaju u srednja gospodarstva od 50 do 100 jedinica, a iz te skupine se onda razvijaju velike, velika gospodarstva. Tu imamo složenu dinamiku. Imamo mala gospodarstva koja nestaju, ali nestaju i velika gospodarstva. A velika gospodarstva rastu, mala gospodarstva također rastu. Dinamika je vrlo složena. E, što to znači? Tu imamo zanimljiv zaključak. Mala gospodarstva današnjice mogu postati e, velika gospodarstva sutrašnjice. E, mala gospodarstva se mogu razvijati, ona mogu postati srednje veličine e, sutra, a preko sutra mogu biti velika gospodarstva a velika gospodarstva također mogu nestajati ili se smanjivati. Ispod ove složene dinamike imamo e, dvostruku logiku. Na e, ljevo vidite konvencionalno razmišljanje, male e, farme rastu u veća gospodarstva, onda empirija je složenija i velika gospodarstva i mala gospodarstva rastu i u obje skupine imamo e, gospodarstva koja nestaju. To je zbog dvostrike logike, ekonomska logika i socijalna logika. U ekonomskoj logici možemo reći da mala gospodarstva se razvijaju, ali zbog financijskih problema ili bilo kakvih drugih ekonomskih problema mogu i nestati, kao što ću kasnije pokazati. A socijalna logika kaže da mladi ljudi žele razvijati gospodarstvo, žele autonomno gospodarstvo, žele biti u kontaktu s prirodom socijalna logika može e, raditi i obratno. Ljudi se razočaraju, e, rad je monoton i ljudi odlaze iz poljoprivrede. Pa je e, teško dati prognozu što će se dogoditi gospodarstva su. Imate prosječnu veličinu gospodarstva koja se povećava a onda imamo gornju granicu i donju granicu. E, stalno se dešavaju složeni procesi. Imamo razne koriste korake, neka se gospodarstva povećavaju, druga se smanjaju, neka gospodarstva ulaze u sektor, to su nova gospodarstva, dakle složena dinamika kao što sam rekao o, o to nije linearno. I, imamo razno razne razvoje, e, mala se gospodarstva, srednja gospodarstva i velika gospodarstva, sva se ona razvijaju. Imamo i proces nestajanja. E, što to znači? Imamo važne podatke. Vidimo da za od 98. do 2006. Mm, vidimo doprinos ukupnom poljoprivrednom rastu u Nizozemskoj od različitih kategorija, različitih veličina gospodarstva. Mala gospodarstva manja od 50 jedinica, srednja, e, velika i super velika gospodarstva. Mala gospodarstva E, doprinose četiri puta više nego e, velika gospodarstva ukupnom e, poljoprivrednom rastu u Nizozemskoj. Mm, mala i srednja gospodarstva u Nizozemskoj. Ne, ali ne samo u Nizozemskoj, već i u drugim evropskim zemljama. Dakle, bez, bez tih malih srednjih gospodarstava poljoprivreda ne bi funkcionirala ona se oslanja na mala i srednja gospodarstva. To ukazuje na dvostruki paradoks e, e, povijesnog ZPP-a. E, ZPP još uvijek pati od tog dvostrukog paradoksa. U prvom redu, velika gospodarstva koja bi trebala biti konkurentna koja bi trebala se moći razvijati vlastitim sredstvima. E, većina novca se uljeva u ta gospodarstva. Drugi dio paradoksa je međutim, ta velika gospodarstva doprinose komparativno malo po e, ukupnom rastu i ukupnoj dinamici. To je vrlo čudan e, paradoks. E, kad govorimo o budućnosti, o rastu, zapošljavanju, prihodima, u sljedećoj e, generaciji ZPPA moramo ići iznad tog paradoksa, dalje od paradoksa. Idemo sada na stilove poljoprivrednih gospodarstava. Imamo razne e, tipove, Italija, Belgija, Španjolska, Nizozemska, Austrija – Imamo razne e, stilove e, poljoprivredne poljoprivrede. E, možete to do, do, raditi jako tehnološki, vrlo stručno, a možete raditi sa manje mehanizacije. To se u nizozemskoj prevodi kao E, eksperimentalni na usporedba raznih gospodarstva. Mm, e, e, u našoj skupini imamo high-tech gospodarstva i gospodarstva sa manje tehnologije su se uspoređivala tijekom deset godina. Oba gospodarstva vodi jedna osoba, i oba gospodarstva e, moraju dati isti prihod ali jedno to radi visokom tehnologijom a drugi, drugo gospodarstvo na jeftiniji način manje tehnološki način e, e, ova manje skupa farma je trebala 400 kg mlijeka da E, ima isti prihod e, koje je imala e, gospodarstvo sa 800 kg mlijeka. Imamo mm, korištenje tehnologije, radne snage i tako dalje. Na jeftinom gospodarstvu cije, mm, Cijene su se izravnale e, kod e, oba tipa gospodarstva. 36 e, eura su potrošile obje, oba gospodarstva na 100 kg mlijeka. Ovdje vidite što se događa. Jeftino gospodarstvo ima mali prihod, a Visokotehnološka farma ima negativan tijek gotovine. E, to se e, dogodilo 2008. 2009. kad je cijena mlijeka pala u Europi po prvi puta i to se jako ostro odrazilo u Nizozemskoj i Danskoj. E, imali smo nestajanje velikih gospodarstava u Danskoj, na primjer u globaliziranom, reguliranom tržištu velike, velika gospodarstva su najfragilnija, najosjetljivija. Imaju visoke troškove, visoke financijske troškove i teško se mogu e, od, e, prilagoditi um, e, oscilirajućem tržištu. E, zaključci. E, usprkos desetljećima selektivnog ZPP-a, mala i srednja gospodarstva još uvijek e, ostaju na sceni i veliki su doprinositelji poljoprivrednom razvoju u Europskoj uniji. U novoj eri, u dereguliranom tržištu, visokotehnološke gospodarstva su ranjeva, Ona su sada slab dio jednadžbe. A ironično mala i srednja gospodarstva koje imaju, one su multifunkcionalne, duboko ukorijenjene u sustavu, one se bolje odupiru ovim oscilacijama politička pristranost prema velikim e, gospodarstvima koja je bila ugrađena u sustav je anakronizam danas. Velika gospodarstva e, se teško bore sa okolišem i bioraznolikošću. Manje doprinose ruralnoj e, gospodarstvu one e, se teže e, prilagođavaju mjerama za zaštitu okoliša mm, e, one moraju stvarati radna mjesta i manje su sposobna za inovacije što je ironija mm, mala i srednja naročito srednja gospodarstva su jako inovativno a sada mm, novi okvir za politiku. U, sljedećoj e, generaciju ne smijemo biti selektivni, već uključivi, inkluzivni. Moramo e, podupirati e, sve tipove gospodarstava. Ne smijemo diskriminirati protiv malih i srednjih gospodarstava. Trebamo podršku za jeftinu poljoprivredu. E, recimo u Francuskoj imamo taj e, pokret za agroekološku poljoprivredu. Moramo dati dovoljno prostora malim i srednjim gospodarstvima da se razvijaju. Moramo povezati e, paušalna plaćanja. To je povezano sa okolišom i bioraznolikošću imamo velike centralizirane sustave, to je dio problema. Trebamo više tržišta, trebamo e, pritok mladih ljudi i moramo preusmjeriti istraživanje i razvoj u poljoprivredi. Ovdje ću se zaustaviti, predsjedniče, nadam se da nisam predugo govorio. Samo, samo. Hvala lijepa kolega na ovoj prezentaciji. Vrlo smo zahvalni na ovom izlaganju. A sada ćemo čuti gospođu Anjiko Juhašć. Izvolite. Hvala lijepo, dame i gospodo. kroz svoju 15-godišnju znanstvenu karijeru. Održavala sam govore, razgovarala sa mnogim ljudima, osobito sa poljoprivrednicima i sa javnim službenicima. E, zna, ovi potonji znaju biti teški, a ponekad i studenti, ali ovo je prvi put da držim govor pred političarima i zato molim vas budite strpljivi sa mnom. A na kraju ću vam reći gdje ste vi u ovoj mojoj ljestvici. Dakle, željela bih sada govoriti o strukturalnim promjenama u središnjoj i istočnoj Europi sa kojima smo se suočili u posljednjih desetak godina. Ovo je struktura moje prezentacije. Najprije ću nešto reći o svrsi istraživanja. Mi želimo dobiti opis i analizu strukturalnih promjena. Želimo također objasniti pokretače tih promjena, zatim evaluirati put prema razvoju i evaluirati eventualne i nekoliko političkih opcija iz perspektive središnje zemalja središnje i istočne Europe. Najprije se moramo pomučiti s podacima. Što se tiče podataka koristimo Eurostat, e, zatim EAA, e, to je ekonomska statistika za poljoprivredu, FADN, mreža statističkih podataka o poljoprivrednim gospodarstvima i FSS pregled e, strukture, strukturen pregled e, strukture poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, koristimo ove baze podataka i e, moram reći da to nije uvijek lako. E, kroz proceduru korištenja ovih podataka doista se treba boriti. Ako želimo imati politike koje se baziraju na podacima, moramo razvijati statističke sustave koji će biti koherentniji, koji će biti ažuriraniji. Ovo je posao kojim smo se bavili e, i dakle bit će riječi o malim, srednjim i velikim gospodarstvima. U razdoblju koje smo morali e, razmotriti neke zemlje su što e, što promijenile u svezi sa svojim statistikama. Dakle, fizički pragovi su bili ekskluzivni, to jest isključivi, nisu uvijek bili konstantni, osobito u Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj. A onda u Bugarskoj smo imali uključivanje zajedničkog zemljišta što nam je otežalo posao razlika. E, dakle, imali smo također sa fizičkom veličinom farme, to je gospodarstva koje odgovara određenoj razini standardnog ekonomskog rezultata koja se značajno mijenjala. Što se tiče pokazatelja, smo da su pokazatelji kad kada utjecali na rezultate. I zato treba biti oprezan i pomozite nam da poboljšamo taj sustav podataka. Što se tiče strukturalnih promjena, ono što smo mogli općenito vidjeti jest da da, općenito govoreći, u središnjoj i u istočnoj Europi gospodarstva su postala manja, veća i zahtijevaju sve više kapitala, ali kao što smo sada čuli, to je opći trend. Kad je riječ o općim trendovima. Treba reći da je većina gospodarstava u ovoj velikom krugu prosječnih farmi, a manje ih je vani. Ali u stvarnosti zapravo imamo manje velikih farmi i veći broj manjih farmi, ispričavam se, gospodarstava. I zapravo u sredini imamo jako malo gospodarstava. Dakle, prosjek u stvarnosti nije nepostojeći, ali ga je vrlo teško pronaći u analizama vrlo često govorimo o prosjeku. I upravo zato mi se jako svidjela prethodna prezentacija zato što je ona uzela u obzir taj sociološki pristup i govorila je o ta dva kruga. Dakle, situacija je kao i u zapadnoj Europi. Imamo manje velikih kapitalno, kapitalno intenzivnih gospodarstava. Evo tu su nam i brojke. Dakle, ova plava linija predstavlja istočnu Europu, odnosno deset država članica Europske unije, e, to isključuje Hrvatsku zato što se ona prekasno uključila da bismo mogli provesti statistike i e, Maltu i Cipar nismo uzeli u obzir zato što ne pripadaju istočnoj i središnjoj Europi. Dakle, što se tiče ovih ostalih deset zemalja, općenito govoreći možete vidjeti da, se, da pada broj gospodarstava prosječena veličina gospodarstava povećala se. Dakle, kada pogledate ove sive krugove, možete vidjeti da još uvijek zapravo postoji jaz između jedne skupine država i druge skupine država. Dakle, napredak u našim zemljama je bio brz, ali još uvijek nije dovoljan. Evo 2013. imamo 7,8 a naspram 28,1 hektara što se tiče prosječne fizičke veličine gospodarstava. Ovdje također možete vidjeti ove plave crtice koje predstavljaju istočne, istočnu i središnju Europu. Vid, možete vidjeti tri velike plave crtice i reći ću vam što predstavljaju te linije. Dvije je s moje, dvije su s moje lijeve strane, s vaše desne strane, odnosno to je riječ o elementima koji opadaju. Što zapravo opada? E, to su e, gospodarstva sa miješanim kulturama i stokom e, i broj broj gospodarstava sa miješanom stokom. Što se doduše povećava s druge strane? To je ona jedna linija na dnu, a to su ratarske kulture, odnosno oranice. Dakle, to su proteinske kulture i slične. Dakle, to je prosjek. I većina ovih trendova prisutna je ovdje zbog zajedničke poljoprivredne politike. Sad ovdje možete vidjeti što se dogodilo. Postavlja se pitanje koji su pokretači ovih promjena. Prije svega tu je zajednička poljoprivredna politika o kojoj sam već govorila, ali zatim produktivnost, socijalni kontekst, mogućnost zapošljavanja izvan gospodarstava, korištenje zemljišta, tržište, makroekonomski kontekst, kolektivno djelovanje i tako dalje i tako dalje. Naravno svi su ovi svi su ovi elementi imali učinka na strukturalne promjene. I što smo zaključili? U tih deset zemalja o kojima je riječ, produktivnost se poboljšala. Najčešće je to zbog ZPP-a i drugih promjena, ali kada pogledate učinkovitost prosječna, ta prosječnost, ta učinkovitost još uvijek kaska za onih 15 zemalja države člen, 15 zemalja Europske unije. Što se tiče velikih eh, gospodarstava u Mađarskoj, one su otprilike po učinkovitosti na istoj razini kao i ona u Nizozemskoj, ali što se tiče drugih gospodarstava, ona još uvijek haskaju. Konkurentnost eh, se eh, poboljšala. Mi izvozimo primarna i sekundarno prerađena roba postala je konkurentnija na tržištima, no još uvijek postoji jaz. Dakle, postoji prostor za napredak. Zatim treba poboljšati poljoprivredni, e, to jest poboljšao se poljoprivredni prihod. U tom smislu brže napredujemo od Europske unije, od 15 država članica, ali ipak ima napretka koji treba ostvariti. Ovo osobito vrijedi za ratarske kulture, dakle za sve ono što je vezano za zemlju, za proizvodnju žitarica. Dakle, tu se prihod osobito poveća. Ako odem na sastanak poljoprivrednika, prije nego što uđem u samu zgradu, dovoljno mi je vidjeti parkiralište i mogu vam reći tko će biti unutra na sastanku. Ako su na parkiralištu sva, svi automobili veći i bolji od mojega, to je vrlo često, to znači da su poljoprivrednici na sastanku oni koji se bave ratarskim kulturama. Ako je parkiralište takvo da imamo različite automobile, tu ćemo imati eventualno na sastanku i ljude koji se bave uzgojem, stočarstvom ili pčelarstvom, ali ako su e, ljudi ondje sa automobilom sličnim kao mojem, to su oni koji se bave ruralnim razvojem. Dakle, još nešto je tu što smo zaključili, a to je e, starenje demografije. Ako pogledate početak 90. godina, i ako pogledate kakva je situacija bila tada u središnjoj istočnoj Europi, tada su bili važni tada su bili važni ljudi od 30-40 godina, oni su bili aktivni. Oni, ti ljudi sada odlaze u um, u penziju, odlaze u mirovinu. Mi danas uh, u poljoprivrednim sredinama više nemamo nekakav model ili uzor koji ćemo slijediti. To su ljudi koji odlaze u mirovinu. Vjerujte mi, imam jako puno prijatelja poljoprivrednika i uh, moja uh, dobna skupina bi trebala biti ta koja će preuzeti poljoprivredno gospodarstvo. Međutim, to je jako teško. Isto tako je za naše roditelje e, to e, veliko postignuće, ta poljoprivredna proizvodnja i bilo bi dobro zadržati to nasljedstvo, međutim to je jako teško. Također smo zaključili da je e, investicija u ljudski kapital bila manje uzeta u obzir nego u prethodnom razdoblju. Manje pozornosti je posvećeno njome što nije dobro. Također imamo manjak suradnje. To je također jedan problem za nas. Imamo visoku fragmentaciju. Srednje gospodarstva će dobro poslovati i male gospodarstva će dobro poslovati ako se, ujed, ako su ujedine, ako imaju zajedničke tržišne vrijednosti. Ukoliko, ukoliko to ne učine, bit će problema. Tako da možemo zaključiti da nedostaje zajedničkog financijskog kapitala i uzajamnog povjerenja. Sada se ne radi o problemima povjerenja postsocijalističke ere. To nije nepovjerenje kolhoza. Problem je u tome što se radi o novoj vrsti nepovjerenja nepovjerenja vezanih za nova, nove organizacije i nove kooperative koje zapravo ne uspijevaju na tržištu i zato je to vrlo težak zadatak za njih. Dakle, neke pokretači su ubrzali strukturalne promjene, a neki pokretači su ih usporili. To naravno nije ništa iznenađujuće. Što mi zapravo predlažemo u tom smislu? Vezano za izravna plaćanja, smo, prikupili smo dvije vrste a, učinaka u izravnim plaćanjima i ruralnom razvoju. Dakle, izravna plaćanja imala su pozitivan učinak na prihode poljoprivrednih gospodarstava, kao što sam to već rekla. Onda e, su imale e, negativan učinak na intenzitet korištenja radne snage. No, mi ne mislimo da je to doista negativan trend. Mi trebamo ruralno zapošljavanje e, zadržati na višoj razini. E, također, učinci nisu jedinstveni u svim regijama i u svim poslovnim sektorima. Možemo vidjeti različite primjere u Slovačkoj, u Češkoj, u Poljskoj i tako dalje. Imamo razlike u jediničnom iznosu plaćanja i razlike u fizičkoj veličini i specijalizaciji. ali u svakom slučaju možemo reći da su izravna plaćanja, tržišne mjere i e, razvoj međunarodnog tržišta donijeli do promjena u proizvo, donijeli do promjena u proizvodnim strukturama. I posljednji komentar, višestruka uvjetovanost i ozelenjivanje nisu još uvijek glavni pokretači promjena. 2015. E, godina je prva, bila prva godina ozelenjivanja i 20% gospodarstava nije se znalo nositi s tim zahtjevima. Tako da ozelenjivanje nije, je imalo jako mali učinak 2015. godine, no smatramo da će se s tim novim sustavom poljoprivrednici bolje upoznati u budućnosti. Dakle, ruralni razvoj e, i koji je njegov učinak. Dakle, imamo potporu investicijama koje su povećale produktivnost i ubrzale strukturalne e, promjene. U prosjeku su poticaj išli u, na, na, na veća gospodarstva i zato u novom programu ruralnog razvoja u fokusu su mala gospodarstva i srednja gospodarstva. Prema mojem mišljenju male, mala gospodarstva su u redu jer su tamo, ali srednja gospodarstva predstavaju prosjek, ali njih je vrlo teško naći. Vidjet ćemo zapravo što će se dogoditi za pet do deset godina, odnosno kako ćemo se nositi sa tim fokusom na srednjim i malim poljoprivrednim gospodarstvima. Onda su tu e, okolišne mjere koje su e, stvorile novu potražnju za radnom snagom. Onda se e, tu, je bila i kvaliteta, to jest mjere životne kvalitete koji su doprinijeli zadržavanju ruralnog stanovništva u ruralnim područjima i koji su doprinijeli diversifikaciji aktivnosti. Zatim tu je bila i promidžba odnosno promicanje pomlađivanja poljoprivrednog društva. Smatram da je to nešto što je jako važno. Nadamo se da će naši mladi poljoprivrednici preuzeti posao onih starijih. I posljednja stvar koju smo razmatrali, a to su pitanja vezana za spol, odnosno rod. I mislim da su ta pitanja privukla relativno malo pozornosti Smatram da se pitanja roda još uvijek u istočnim i srednjim, u državama istočne i središnje Europe još uvijek ne uzimaju dovoljno ozbiljno. Daljnji razvoj. Tu govorimo o ulozi poljoprivrede u nacionalnim ekonomijama koja je i dalje u opadanju. E, također e, veliki broj, imamo veliki broj neobrazovanih e, i starijih poljoprivrednika koji odlaze. Zatim mlađi, mlada i kvalificirana radna snaga ne usudi se ući u poljoprivrednu proizvodnju zbog zbog malih plaća. E, jedan je problem i to što poljoprivreda nije zapravo jako atraktivna mladim ljudima i zato mislim da ovdje imamo dosta prostora da se da kroz marketing učinimo poljoprivredu atraktivnijom. Onda imamo e, potražnju e, za veću potražnju za poljoprivrednim zemljištem, zemljištem, zatim se povećava i koncentracija zemljišta, Specijalizacija farmi se nastavlja, mislimo da je to rezultat izravnih plaćanja Europske unije i imamo također specijalizirane farme sa većim resursima ljudskog kapitala. Ono što mi predlažemo je sljedeće, vezano za izravna plaćanja. Izravna plaćanja bi trebala poboljšati mogućnost poljoprivrednih gospodarstava da se bolje prilagode izazovima ekonomske, okolišne i socijalne prirode, to lijepo zvuči, ali kako se to čini? na sljedeći način. E, osnaživanjem e, okolišnih i socijalnih aspekata poljoprivredne proizvodnje. Također treba olakšati proizvodne sustave koji zahtijevaju puno radne snage. Što se tiče ruralnog razvoja, opći cilj je isti onaj kao i za izravno plaćanje. Dakle, kako to učiniti? E, Ciljati e, na, na, poljoprivredna gospodarstva koje su konkurentnija i koje će imati takvu strukturu da budu konkurentnija. Zatim treba poboljšati inovaciju, prijenos znanja i suradnju Zatim treba doprinijeti diversifikaciji izvan poljoprivrednih gospodarstava i u konačnici treba pomoći demografskoj obnovi. Dakle, sve su to ideje koje na neki način se okreću oko inovacija. Ako je nešto inovativno, ako je nešto moderno, ako nešto uključuje informacijske i komunikacijske tehnologije, onda je to vrlo atraktivno za mlade ljude. Ja mislim da je zato inovacija ključna za mlade poljoprivrednike. European Innovation Partnership, odnosno Europsko partnerstvo za inovacije, prema našem mišljenju u tom smislu jako važno. Nadamo se da ćemo uspjeti na neki način uključiti poljoprivrednike u, uh, e, taj, u, u, te inovacije. Mislim da je to ključno upravo za mlade poljoprivrednike i da to može biti ključ za jednu bolju zajedničku poljoprivrednu politiku. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospođo profesor. A sada imamo našeg sljedećeg gosta. E, pozdravljam srdečno i gospođu Magines i njene goste. Srdečan pozdrav. E, vi ste sada zajedno s nama ovdje e, kako bismo čuli izlaganje naših stručnjaka Ovdje vidim sada i, i gospodina, Lana. Pozdravljam sve prisutne. Još se sjećam tvog odličnog izvješća. Sve vas srdačno pozdravljam. A sada ćemo čuti profesora Alessandra Sorrentina. Hvala lijepa. Oprostite, ali govorit ću talijanski e, jer sam e, navikao tako izlagati. Dakle, prije svega želim se zahvaliti e, odboru za poljoprivredu što sme se sjetio mene i moje ekipe u svrhu ove prezentacije. Kao uvod mogu reći da je analiza koju smo mi načinili ekonomska analiza i e, zato će i naše preporuke biti vezane za općenite e, biti općenite prirode, a ne e, pravne prirode. Kada su me samolili da održim ovo izlaganje, onda sam se malo zabrinuo kada sam u naslovu vidio upitnik. Zašto sam se zabrinuo? Zato što Evropska unija si već pet godina, e, odnosno 50 i više godine, postavlja pitanje da odgovori upravo na taj upitnik. Kroz dugi niz godina se na određeni način pokušalo odgovoriti na jedan način. Međutim, posljednjih godina se upravo modalitet, dakle način odgovora na taj upitnik promijenio. Ovako izgleda struktura izlaganja koju ću održati. Privilegirat ću prvu, treću i petu točku, zato što su točke druga i četvrta točke koje su već poprilično poznate odboru za poljoprivredu. Točka prva govori o području ove analize, a to je pretpostavka da je zajednička poljoprivredna politika ona koja se sada usmjerava sasvim novoj paradigmi, sasvim novoj po prirodi sada prelazimo s politike trošenja na politiku koja daje smjernice, dakle upravlja, a postupak kojim se razvija takva vrsta politike je e, zapravo e, ta da se centraliziranog pristupa prelazi na pristup bottom up, dakle od dola prema gore, koji se zapravo već široko primjenjuju u ruralnom sektoru. Iznad svega ono što se mijenja jesu dionici politike organizacije poljoprivrednih tržišta. Prelazimo sada sa javnih ustanova koje su se na centraliziran način organizirala tržišta sada su počeli zajednički organizirati tržište kojim će upravljati sve više i više privatna tijela, bilo organizacije proizvođača, bilo e, međustrukovna organizacije. To sve za sobom povlači određene implikacije. Dakle, e, kao što sam već naglasio, radit će se o privatnim organizacijama koje će imati glavnu ulogu, prema tome manje javne ustanove. A organizacije proizvođača i međustrukovne organizacije će tu također prednjačiti. Iz tog razloga u našoj ćemo analizi e, razviti prije svega analizu instrumenta organizacija proizvođača. I to zato što smatramo da dok se razviju među strukovna udruženja, da će zato trebati postojati e, vrlo definirani sugovornici. I e, u međuvremenu sudionici, sugovornici moraju biti lakše e, uočivi i mogu biti, u svakom slučaju će tako biti više reprezentativni. Ovakva jedna nova paradigma interveniranja u organizaciju poljoprivrednih tržišta zahtjeva veliku restrukturaciju same, e, samog sektora, to će biti značajna prilagodba. Kao i ranije, e, u poljoprivredi treba će se raditi o vrlo brzim strukturnim prilagodbama E, zato što dionici sada imaju brže dinamike nego što su imali ranije i to kako e, početnog, tako i završnog dijela samog lanca. Ovako velika uloga privatnih tijela zapravo izaziva puno pitanja vezana za tržišno natjecanje i zato trebaju surađivati oni ona tijela koje upravljaju poljoprivrednom politikom i ona koje upravljaju politikom tržišnog natjecanja. Ovo što sada vidite je vrlo kratak pregled promjena u prehrambeno poljoprivrednom sektoru a e, to je relevantno za gospodarstvo, naročito ako pogledamo na e, broj e, poduzeća, odnosno na broj zaposlenih. To onda nije zanemarivo, ali ono što je zaista važno jest da se vidi na koji način se taj sektor sve više razvija i preuzima značajan stratešku, značajnu stratešku važnost, a novi dionici su zapravo izvan samog poljoprivrednog sektora, primjerice neki koji e, su jednostavno gospodarski subjekti sektora usluga. E, ovakva je izgradnja samog sektora koja se toliko mijenja zato što su na tržište ušli novi dijenici. Ponavljam, ta činjenica, taj čimbenik zahtjeva prilagodbu na strukturan način i to vrlo brzo. Razvili smo ovdje model, a taj model treba poslužiti da se shvati koliko učinkoviti mogu biti pojedini instrumenti kada je potrebno e, razviti ugovornu mogućnost u prehrambeno poljoprivrednom sektoru. Ono što je iznad svega važno je shvatiti određene definicije. Šta je to e, snaga tržišta ona je vezana za djelovanja koje utječu na potražnju, na ponudu, na trgovinu. A vidjet ćemo i na e, opće blagostanje u gospodarstvu. S druge strane, taj bargaining power, mogućnost dakle, e, ugovora, dogovora je vezana za prijetnju da se odbije E, da dođe do razmjene, da se ne poštuju određeni uvjeti. Međutim, to nužno ne uključuje izmjenu ravnoteže koje postoji između ponude i potražnje. Evo klasičan primjer je monopol, smanjujem ponudu kako bih imao veće cijene. To je dakle izravno djelovanje ili pak situaciju kada se smanjuje e, određeni input kako bi se mogla platiti niža cijena. U ovom slučaju taj ugovorna moć ne igra se ni s cijenom, niti s ponudom, već sa prijetnjom da može doći do toga da do transakcije, da transakcije nema, da do nje ne dođe. Što to znači? To je zapravo nešto vrlo bitno jer e, moć na tržištu uvijek dakle e, može narušiti konkurenciju sam bargaining power, mogućnosti, e, moć ugovora ne na Generale, non... Moć ne narušava dakle do, ravnotežu na tržištu i ne smanjuje dobrobit gospodarstva, pa prema tome to ima vrlo, vrlo važne implikacije. Zato što kada mi govorimo o toj moći pregovaranja, onda e, se bavimo sasvim drugačijim stvarima koje prijede kada govorimo o e, moći tržišta. Jer e, moć tržišta zapravo igra na tu kartu da ima, e, da je nešto rijetko na tržištu, da nema suradnje i e, sve se bazira na igri cijene i količine. Ništa od toga nije obilježje prehrambenog poljoprivrednog sektora. Taj sektor karakteriziraju vrlo velika E, broj proizvoda, velike količine i koordiniranje između dionika koji djeluju na različitim razinama sektora. I isto tako o djelovanju koje nema veze samo s količinom i cijenama, već više dimenzionalni uvjeti koji su vezani za ugovore, odnosno pregovaranje. I e, zato e, u ovom modelu gdje se e, naglašava taj ugovorna moć, mora se više usmjeriti na moć pregovaranja. I ta moć pregovaranja je nešto što je u središtu naše studije zato što mi mislimo da je prehrambeno poljoprivredni sektor obilježen upravo sa distribucijom dodane vrijednosti u tom sektoru i to e, putem korištenja moći pregovaranja. Bio je to dakle pra, e, kratak pregled ovakvog modela. Imamo dakle dobavljača i e, ponuđača i ovo je dodana vrijednost razmjene i prihod koji ta razmjena daje. E, prihod se može podijeliti u tri sastavnice. Prva sastavnica jest e, payoff samog poljoprivrednika. Što to znači u praksi? Da proizvođač, dakle poljoprivrednik, bi imao jednaku e, isto, a da ne dođe do razmjene. To je zapravo neka vrsta zajamčenog prihoda poljoprivrednika. Zarada koju bi e, poljoprivrednik imao kada bi e, trgovao sa jednim drugim kupcem. A ovo što je ovdje stoji na e, crveno jest taj disagreement payoff kad se radi o kupcu. Zarada koju bi kupac imao da ode kod drugog dobavljača. Srednji dio je marža e, koja postoji za e, prilikom pregovaranja. Dakle, ta dva disagreement payoffs objašnjavaju E, ugovornu, e, odnosno pregovorni e, stava koji imaju prodavač i kupac. Kako će biti konačan rezultat njihovog pregovaranja? Konačni rezultat ovisit će o pregovornom, e, moći pregovaranja, drugim riječima, mogućnosti jedne od dvije strane da diktiraju pravila razmjene, da odredi odredbe tog, te razmjene. Što mi pretpostavljamo u našem primjeru, a to je da kupac koji ima značajnu E, moć pregovaranja koji dakle može diktirati e, svoje e, stavove na tržištu. Dakle, on ima snažnu moć zašto? Zato što ima mogućnosti da e, ima jako puno sklapanja ugovora, puno dobavljača, ima velik poljoprivrednika pred sobom, što za poljoprivrednika nije slučaj, on nema toliko e, kupaca pred sobom. Postoje dakle ovdje dvije kvote, crvena ona od kup, za kupca i e, ona s druge strane koja ide od poljoprivrednika e, prema toj žutoj kvoti. Koje su ovdje strateške varijable E, moći pregovaranja. Postoje dvije takve strateške varijable. A pregovarački ugovorni stav te dvije strane ovisi o alternativi koje ima svaka od tih strana. Imam bolju pregovarački e, moć ako imam više mogućnosti. ali postoji još jedan e, drugi dio ugovorne e, moći, to je e, moć pregovaranja koja odgovara diktiranju pravila igre koja će rezultirati u samoj razmjeni. Na ovom pak slajdu pokušavamo ispitati kakva može biti uloga organizacija proizvođača kada trebaju dakle procijeniti kako će se odnositi dvije strane. Vidimo ovdje rezultat gdje ne postoji organizacija poljoprivrednika, već velik broj poljoprivrednika i vjerojatno mali broj kupaca. Pogledamo sada situaciju i ono što će se dogoditi ako se proizvođači organiziraju u udrugu proizvođača. Dakle, što se događa? To ima reperkusije na bargaining position, dakle i na moć, ugovornu moć i na moć pregovaranja. Zašto se stav pregovaranja prekorača mijenja? Zato što se ovdje može povećati taj takozvani disagreement payoff, zato što udruga proizvođača može lakše e, i uočiti gdje postoje alternativne mogućnosti za, e, na tržištu. To vrijedi i za ekonomije opsega. Što zapravo time želim reći? Želim reći da zahvaljujući organizacijama proizvođača poljoprivrednici mogu imati više različitih mogućnosti jer mogu na taj način prodavati proizvode različitim kupcima, različitim vrstama kupaca i tu se njihova ugovorna moć povećava, ali ovaj dio gore je, e, se smanjuje jer e, kupac smanjuje svoju e, moć pregovaranja. Zašto? Zato što kupac neće više imati kao sugovornika velik broj poljoprivrednika, već manji broj udruga poljoprivrednika. Dakle, to ima učinka na moć pregovaranja. I e, tu postoji još nešto. Čak i e, ovaj, e, ova e, svjetloplava linija ide prema gore, u ovaj narančasti dio. Zašto? Zato što udruga poljoprivrednika ima uvjete e, ekonomije opsega i gdje se mogu nuditi usluge koje si jedan jedinstveni proizvođač ne bi mogao dopustiti i pokušava se ojačati mogućnost poljoprivrednika prilikom definiranja pravila igre. Ono što smo mi nazvali moći pregovaranja. A koji su dakle rezultati organizacije takve poljoprivrednika? Oni povećavaju moguće kanale na tržištu. Isto tako ograničava ugovorni stav kupca jer se on više ne nalazi pred velikim brojem dobavljača već malim brojem dobavljača, a ima također i učinka na mogućnost sklapanja ugovora jer i jedna udruga proizvođača može imati više usluga na tržištu i na taj način može aktivno sudjelovati u definiranju pravila igre. A to naravno ima puno, puno implikacija. Među inima minimalna učinkovita e, definicija udruga proizvođača. Naime, male organizacije proizvođača pokazale su se apsolutno neučinkovitima kako bi imale ove učinke koje sam upisao. Zašto do toga dolazi? Zato što velik broj malih e, udruga na tržištu daju jako puno alternativa, puno mogu, različite mogućnosti e, kupcima male organi, udruge proizvođača ne mogu lako doći do ekonomije opsega e, koja bi im omogućila da ojačaju moć pregovaranja. I e, dakle, to je nešto što apsolutno ima stratešku e, jačinu, stratešku političku jačinu i mora je se odmjeriti s obzirom na strukturu tržišta. Mi smo napravili čitavu seriju simulacija u tom smislu. Primjerice, kada bi postao jedan jedini kupac u određenoj situaciji, želi poljoprivrednici povećati za 20% dio dodane vrijednosti ne smiju se spojiti više od šest. Dakle, treba imati, ne smije biti više od šest organizacija proizvođača kako bi se za 20% povećao a dodana vrijednost poljoprivrednika. Ako postoje tri kupca, u tom slučaju će biti dovoljno da postoji deset udruga proizvođača kako bi se e, dodana vrijednost za poljoprivrednike povećala za 10%. Dakle, vidite ovdje što smo grafički e, prikazali da je tržište ono koje definira minimalne učinkovite uvjete kako bi poljoprivrednici e, efektivno mogli povećati dodanu vrijednost za sebe. Dakle, još jedna, jedna varijabla je dakle dimenzija, udruga poljoprivrednika. A druga ključna dimenzija jest koliko e, proizvođači mogu stvoriti alternativni kanale na tržištu. Što ona to više može napraviti, to će se više povećati njezin e, položaj na tržištu, odnosno u pregovaranju. Još jedna strateška varijabla jest mogućnost organizacije proizvođača da ima komercijalne i pravne mogućnosti da se bori e, prema e, nelojalnim praksama na tržištu, uključujući tu i inicijativu opskrbnog lanca, gdje su poljoprivrednici prilično malo zastupljeni. Možda sada ipak da pređem odmah na zaključke. Došli smo do zaključaka u učinkovitosti organi, dakle, udruga poljoprivrednika i o e, tome koliko e, se zarađuje na e, učinkovit način. I što bismo zapravo mogli reći, kakve zaključke izvući? Koncentracija ponude i organiziranje proizvođača ne predstavlja narušavanje na tržištu niti neučinkovitost funkcioniranja tržišta. Međutim, to uvelike ovisi o e, upravljanju organizacijama proizvođača. Takve udruge proizvođača moraju poštovati određene elemente kako bi mogli ojačati e, mogućnost da sklapaju ugovore što to znači da mogu slobodno ući iza čistih organizacija, da moraju prihvatiti svu količinu e, koju e, njezini članovi žele da se dakle pregovara da se sklapaju ugovori dakle, o svim količinama koji članovi ponude. To su ta dva važna uvjeta. Što se učinkovitosti tiče, rekli smo da učinkovitost ovisi o velikom broju čimbenika, o strukturi tržišta uzvodno i nizvodno, koliko su se e, proizvođači koncentrirali mm, uzvodno i nizvodno od poljoprivrede, dakle u osnovi ako su oni e, kako su se dakle oni i e, organizirali. Ono što je vrlo važno jest njihovo dimenzioniranje i kakva je koncentracija. Ako je nizvodno sektor jako koncentriran, onda organizacije proizvođača moraju zapravo biti vrlo velike kako bi bile učinkovite. a došli smo do zaključaka i o tome kako trebaju izgledati udruge proizvođača. Ako su te udruge premalene, onda vjerojatno neće moći ništa napraviti kako bi pojačali e, moć pregovaranja poljoprivrednika. Također je jako važno dakle i u kojoj mjeri postoji koncentracija, ovisno o, gospodarskim subjektima. Ako su oni na tržištu jako koncentrirani, onda će e, kvota na tržištu organizacije e, proizvođača, dakle njihov e, udio biti jako velik. Postoji još jedan aspekt o kojem smo danas govorili jako malo, ali o njemu se puno govori. To je učinkovitost. Prema prema sadašnjoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici bi se o preduvjedu o izuzeću vezano za tržišno natjecanje. Ali na to ne treba gledati kao na uvjet, već kao na mogućnost. Jer udruge poljoprivrednika kada povećaju učinkovitost mogu sklopiti ugovor gdje će svi e, biti dobitnici e, kako proizvođači, tako i kupci, tako i potrošači. Međutim, postoji jedina stvar koja je važna, to je povećanje učinkovitosti udruga proizvođača. One moraju imati vrlo značajnu mogućnost prilikom vrlo značajnu mogućnost prilikom sklapanja ugovora. Još posljednji aspekt vezano za strategije na tržištu organizacija proizvođača. Vrlo je važna pregovaračka pozicija poljoprivrednih proizvođača jer e, ti e, oni moraju imati puno mogućnosti za prodaju vlastitih proizvoda. To znači da udruzi proizvođača treba omogućiti maksimalnu fleksibilnost kako bi našla sve mogućnosti za prodaju na tržištu. I zato bismo možda mogli napraviti prijedlog, a to je da se udruge proizvođača ne smiju uspjeriti na jedan jedinstveni proizvod. Hvala lijepa i hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Evo, zaista smo imali znanstveni prilog. Sada e, direktor e, povjerenke Jutis. Hvala lijepa, hvala lijepa na izlaganjima, biti ću kratak. Neću vam uzeti previše vremena. Dakle, ovdje govorimo o strukturnim prilagodama. E, to je vrlo važan e, aspekt praćenja ZPP-a. E, to je naša svakodnevica bez obzira na politiku. To je vrlo složen predmet, asimetričan e, u smislu država članica, raznih regija, raznih načina proizvodnje. To se ne odražava samo na poljoprivrednu politiku, već i na makrorazvoj koji se dešava izvan poljoprivrede. Na to utječe i mikroponašanje. Ako pogledate e, detalje e, podataka o poljoprivredi i gospodarstvima, e, na iste karakteristike poljoprivrednici reagiraju na različite načine. U novim državama članicama imamo mnogo brže strukturne prilagodbe u poljoprivredi. To je i za očekivati jer razina na kojoj su ušli u Europsku uniju i kraći period za prilagodbu i zbog ekonomske situacije čak i e, unutar 10 e, ili 15 starih država članica imamo razlike u strukturnim prilagodbama. E, tu i demografske prilike igraju ulogu dobne razlike. Na primjer, imamo nešto što je standardno, a to je takozvani gender bias, e, dakle rodna nejednakost ili pristranost. Imali smo u, na izložbi u Milanu smo imali jedan skup koje na kojem se govorilo o veličini gospodarstava i zaključak je bio da veličina gospodarstva ne e, utječe na učinkovitost e, privređivanja. Um, tu imamo velike razlike e, koje se odnose na sve veličine gospodarstva, gospodarstava. Mi smo sada u postupku ažuriranja e, e, e, takozvane sene 2024 studije kako bismo je prilagodili novim razinama cijena. Studija je pokazala da još važnije od veličine jeste lokalitet, mjesto na kojem se nalazi gospodarstvo. U nedostatku ZPP-a bismo imali brže e, strukturne prilagodbe e, sa više koncentracijom u, u perifernim regijama i usprsko onoga što se je spomenuto u prvoj prezentaciji ne, ne vidimo ono što je rečeno o velikim gospodarstvima razina e, proizvodnje je igrala važnu ulogu. E, kad smo abstrahirali e, strukturne promjene, onda je to postalo neutralnije. Stvari su složene. Naročito zbog toga jer veličina gospodarstva nije jednaka u raznim razinama proizvodnje. Govorimo u intenzivnoj hortikulturalnoj e, proizvodnji nego u stočarstvu. Isto tako e, države članice primjenjuju istu politiku na vrlo različite načine. Imaju regionalne, povijesne modele i tako dalje. Kako bismo malo predvidjeli budućnost, mislimo da padanje e, poljoprivrednih cijena e, cijene dakle su se e, mijenjale različito na području cijena hrane, cijena goriva i tako dalje. Troškovi s kojima će se suočavaju poljoprivrednici Eh, im otežavaju da eh, postignu dodatnu vrijednost. Eh, drugo, izazovi klimatskih promjena i okoliša koje zahtijevaju razvoj poljoprivrede zasnovene na znanju i dobrom upravljanju. Tu su razni izazovi na osnovi dobi, tehnologije, razine osposobljenosti obrazovanja e, i kao i mentaliteta, recimo otpor na promjene. E, također je jako važno u smislu e, politike i mjera u strukturnim promjenama da imamo jasnu ideju o raznim implikacijama političkih mjera koje se koncentriraju na cijene ili na opći prihod, jer to nije neutralno s obzirom na opći učinak. Bardzo dziękuję. E, e, zahvaljujem. I prije no što pređemo na raspravu i pitanja e, naših članova, zamolio bih A pozdravio bih italijanske goste koji su ovdje. Vrlo mi je drago što su ovdje s nama i što prate našu raspravu. Drago mi je što su mogli čuti ove prezentacije jer se, su se one bavile vrlo važnom temom strukturnih promjena e, Sada ćemo imati doprinosa, doprinose naših zastupnika. Hvala lijepa mm, predsjedniče i e, zahvaljujem izlagateljima našim predavačima. E, ocjene su bile vrlo zanimljive. Jedno pitanje, slažete li se da nemamo jedan jedinstveni e, recept za cijelu Europu. Strukture su vrlo različite. E, u Rumunjskoj još 29% e, zaposlenika rade u poljoprivrednika u poljoprivredi, u Poljskoj 2% u zemlji e, gdje imamo 29% zaposlenih u poljoprivredi, a s druge strane imamo zemlju u kojoj samo 2% zaposlenika rade u poljoprivredi. Ja sam e, ti, e, završio mm, poljoprivredni fakultet 1961. godine. Mm, po, imali smo osim poljoprivrednika, postolare i, i gostioničare. E, tada je bila situacija potpuno različita. E, poljoprivreda se od tada razvila u, u smjerovima koje nismo očekivali e, mi sada imamo E, poljoprivrednike koji žive samo od poljoprivrede i poljoprivrednike koji moraju e, se baviti i drugim djelatnostima. E, gospodarstva se koriste zato za proizvodnju i isto tako i za male obrte. Sami poljoprivrednici su postali obrtnici i e, sada i tu imamo mnogo više radnih mjesta, dvostruko više radnih mjesta nego 1961. E, mislim da ovdje moramo dati odgovore na različite sustave u Europi jer ne možemo dati paušalni odgovor. Imamo dobre primjere, a imamo i primjere e, gdje je razvoj bio mnogo lošiji. E, zadnji, zadnje izlaganje. Da li je samo u, kako možemo naći e, rješan, rješenja? Da li je e, rješenje samo u pregovaračkoj moći ili je tu važna i tržišna moć? Do prije nekoliko godina smo imali E, gotovo monopol e, dva sindikata su e, zastupala dvije zadruge su proizvodile dvije vrste sira imali su monopol na to onda je došao treći proizvođač i upropastio cijene pitanje je stoga kako ova tržišna moć sama nije dovoljna. Ova tržišna moć je e, uništena, recimo kod tog primjera sira cijena se više nije oporavila. E, ja neću više duljiti jer nas ima ovdje mnogo s pitanjima. E, moramo imati još rasprave o tome E, u zemljama gdje imamo mnogo malih gospodarstava. U statistici Evropske unije čitam da 70% gospodarstava u Evropskoj uniji e, su manja od 5 hektara. Ako čitam da 960. E, i 61 da smo e, trebali 30 e, e, sati da obavimo poslove vršenja na jednom hektaru zemlje. Danas se to obavlja u dva sata. Moramo naći odgovore koji će biti socijalno podnošljivi za poljoprivrednike. Była jedna mm, e, e, Govorili ste o, o gostionicama koliko ih je bilo, koliko sada ima pubova? Hvala lijepa. Prije svega moram čestitati stručnjacima jer smo čuli vrlo zanimljiva izlaganja e, u kojima ima puno toga o čemu možemo razmišljati. Sasvim sigurno tema e, samih strukturnih e, promjena. Oni su naravno različiti od mjesta do mjesta i malo prije smo čuli da ovisi o tome gdje dolazi do promjena, da je njihov ritam drugačiji. Prvo pitanje koje mi pada na pamet, naročito nakon što je Albert Des govorio o situaciji kod njega. U nekim državama poljoprivredna gospodarstva su negdje veća negdje manja, ali u osnovi u Europi nisu tako velika općenito, recimo, barem neka u Sjevernoj Americi. A koliko su kasnimo, jer do tih strukturnih promjena dolazi e, polagano i da li to može utjecati na ponudu i o kojem je govorio upravo gospodin Sorrentino u Italiji imamo vrlo, vrlo mala poljoprivredna gospodarstva, međutim oni su vrlo dobro organizirani i zato su učinkoviti na tržištu. Primjerice, u provincijama Trentu i Bolsanu e, prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva je od hektar i po ali e, oni e, uspijevaju izvoziti čak e, u iznosu od više stotina milijuna eura. Kako se to odnosi na sporije strukturne promjene? Hvala lijepa i čestitam još jednom na ovim izlaganjima. Hvala lijepa predsjedniče. Tri e, komentara, jedan za svakog govornika. Prvi govornik koji dolazi iz Nizozemske, mm, rekli ste da e, je dinamika gospodarstava da rastu, ali imamo i drugu dinamiku, a to je gdje poljoprivrednik ima dva sina, oni s njim rade i dobro surađuju ali kad njihovi sinovi e, dođu na scenu onda dolazi do problema i onda se e, gospodarstvo dijeli pa gospodarstva postaju manja. Imam niz takovih primjera. E, to je dinamika koja radi u suprotnom smjeru. Mala gospodarstva mora, mogu podržavati velika gospodarstva recimo eh, u, na području sjemena mali eh, eh, poljoprivrednik može posvetiti veliku pažnju e, proizvodnji sjemena sjeme pažnja koju on poklanja detalju je veća nego na velikim gospodarstvama jer oni imaju veliku površinu, velika gospodarstva u stočarstvu gdje imate, imate velika krda muznih krava. O, oni e, trebaju e, radnu snagu za e, razne poslove oko krava. Tu imamo razne uloge koje oni mogu igrati. Mm, naravno, stvari se vrlo brzo mijenjaju u, nakon godin, mnogo godina sovjetskog režima. Ne bih se brinuo zbog rastuće do, prosječne dobi. 70. godina su mi rekli u, e, u školi e, da smo na rubu katastrofe. Prosječna dob poljoprivrednika je 58 godina i ako se vlada ne umješa, onda će doći do katastrofe jer će ljudi postati prestari da rade na zemlji. Vlada nije ništa učinila Pred godinu dana sam čuo eh, na jednom sastanku sam čuo pred godinu dana eh, prosječna dob poljoprivrednika je 57 godina. Ako ne učinimo nešto, doći će do katastrofe. Evo, ne treba brinuti. Poljoprivrednik eh, poljoprivreda nije seksi, je netko rekao. Mladi poljoprivrednici se s time ne bi služili. Um, a ovo izlaganje iz Italije. Mislim da, e, e, rekli ste, da je teoretski u to u redu, ali u praksi to ne funkcionira. Ako gledate e, pregovaračku moć, imate organizaciju proizvođača, ona mora biti vrlo velika da, bi, da oni ne prihvate nižu cijenu oni koriste e, drugim proizvođačima kad e, se cijene dižu. I to može biti teškoća jer krivi ljudi profitiraju od pregovaračke moći. E, teško je zaustaviti proizvodnju kao poljoprivredniki da zaustavi. Krava mora dalje davati mlijeko, nju se mora dojiti, podojiti E, isto tako, e, isto to važi za stočarsku proizvodnju. E, to nije lako u, u praksi. Kažete, imamo velike proizvođače. Ako oni štrajkaju, onda to stvarno nešto postiglo. Ali mi smo uvijek na krivoj strani ceste, što je teško. U Argentini, na primjer, znam, e, poljoprivrednici štrajkaju, ali to je nakon e, sjetve, nakon žetve, oprostite. Nakon žetve se e, oni organiziraju i protestiraju ako cijena usjeva pada. Evo, toliko od mene, hvala. E, gospodin Bazo ima riječ. E, e, mi želimo sada razoriti poljoprivredu. 30 godina situacija u evropskoj poljoprivredi, naročito u Francuskoj, je sve gora. Naravno, tu je i ruski embargo, a i natjecanje između država članica. Imamo ZPP, imamo i takozvano poslačivanje propisa, dakle, poštravanje propisa u samoj zemlji članici i poljoprivrednici pa, pate od toga. Gospodin Hogan je to je spomenuo u siječnju da ćemo pojednostaviti ZPP. Govorimo o tome. Ono što ovdje radimo jeste da gušimo poljoprivrednike birokracijom. Dati ću primjer. EFND e imamo komisiju, regije, države, članice i vrlo je teško e, postići e, konvergenciju među tim svim tijelima i propisima. Treba pomoći strukturno poljoprivrednicima. Mislim da imamo veliki gubitak učinkovitosti. Od toga pati cjelokupni ZPP. Hvala lijepo. Hvala lijepo predsjedatelju. Imam pitanje za profesora iz Nizozemske. Kada pogledate Nizozemsku, a govorimo o poljoprivredi, a mogli bismo i o nečemu drugom, ali sad je poljoprivreda tema, moje je pitanje sljedeće. Što je sa obiteljskim gospodarstvima u odnosu na industrijska gospodarstva? U kojem smjeru idemo? Moje je pitanje Uprostite, tehnički problem smo imali. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Jasno je da da ste govorili o nekim primjerima za mlijeko, ali kada je riječ o svinjogojstvu cijene tri put rastu. Dakle, postavlja se specifično pitanje. Kako vidite budućnost poljoprivrede u Europi, ali osobito u Nizozemskoj kada je riječ o poljoprivrednim gospodarstvima, što se tiče pak ruralnih područja, okoliš i tako dalje. Željela bih čuti vaša mišljenja, jer ima jako puno obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji će biti pogođeni ovime. Hvala predsjedniče. Profesore Sorrentino. no pitanje za vas. Mislim da ovo koncentriranje proizvođača nešto što daje veću dodanu vrijednost. To je nešto što nije samo karakteristično samo za organizacije proizvođača, već i za zadruge koje su nastale već prije više od 100 godina, čak i u kraju iz kojeg ja dolazim. Mislim da mi koji smo ovdje, da smo tu i kako bismo razmislili kako upravljati zajedničkom poljoprivrednom politikom i, po, i poboljšati situaciju. U samo u um, voćarstvu i, i povrtlarstvu imamo prave udruge e, proizvođača. E, kako bismo mogli to napraviti i u drugim sektorima poljoprivrede, ali čak i za e, voćarstvo i za povrtlarstvo, mi imamo tamo u mom kraju ih imamo dosta. Međutim, e, koncentracije e, su drugdje čak puno jače nego kod nas. Ali vi ste govorili o organima koje kontroliraju tržišno natjecanje. Ta kontrola e, nije tako velika, ali ona postaje vrlo velika kada se često su mjerila puno drugačija kada se radi o distribuciji i tada mm, poljoprivrednici više nisu ravnopravni s distributerima. Prema tome i u svijetu poljoprivrede trebalo bi imati nešto što bi nadilazilo e, same udruge proizvođača treba vidjeti o kojim se velikim dimenzijama tu radi i moramo vidjeti kakva bi to koncentracija mogla biti, koliko bi ona velika morala biti kako bi poljoprivrednici se mogli nositi s velikim organizacijama distributera. Hvala lijepo. Jako zanimljivo. Osobito bih se htio fokusirati na proizvođačke organizacije i na ono što je moguće učiniti s obzirom na veličinu proizvođačkih organizacija. Volio bih čuti vaše mišljenje. Mi smo u Irskoj imali situaciju u kojoj u zrakoplovnoj industriji Ryanair kupio dionice i na kraju ih se um, optužilo da su postali previše dominantni. Tu imamo situaciju Davida i Golijata. Možemo uh, ubiti Golijata i podići De Davida, a proizvođačka organizacija je pokušaj osnaživanja um, uh, opskrbljivača. Što se može u smislu konkurencije učiniti? U smislu tržišnog natjecanja? Što se može učiniti da se, da se smanji veličina tih ljudi, bez obzira radili se o supermarketima ili tvornicama mesa ili velikim farmama, mliječnim farmama, što se zapravo može učiniti da se smanje njihova veličina. Bilo je jako zanimljivo ovo što je gospođa rekla kako je, bila, kako je bila svjesna ljudi s kojima ima posla s obzirom na veličinu njihovih automobila na parkiralištu. Dakle, Rekla je da je s jedne strane vidjela Mercedese, to su žitarica, a s druge strane su oni koji se bave lokalnim razvojem i koji imaju najskromnija vozila. Ja poznajem jednog proizvođača poljoprivrednika koji ima privatni mlažnjak a to nema zato što je nekoga opljačkao, već jednostavno toliko zaradio. A taj novac je došao od poljoprivrednika iz moje zajednice. I nikada se nije vratio u moju zajednicu. I zato me zanima koji je vaš prijedlog kad je riječ e, o rezanju golijatovih nogu. I također me zanima taj novi e, snažni zakon tržišnog natjecanja u Europskoj uniji. Ono što, informacije koju sam ja dobio i da nema nekog velikog tržišnog natjecanja ondje. Informacije koje sam ja dobio i ono što mi ljudi kažu jest ako ne napraviš ono što drugi traže od vas, nitko neće kupiti vaš proizvod. Dakle, gdje je tu tržišno natjecanje? To mi se čini potpuno suprotnim od zakona o tržišnom natjecanju. Čini se da se ti propisi uvijek koriste kako bi se zdrobili oni maleni, kako bi se uzdigli oni velike. Dakle, što se može učiniti, a da istovremeno ne prekršimo te divne zakone Europske unije? E, ja bih e, uputila pitanje profesorici. Prije svega referirala bih se još jednom na sadržaj studije izrazila žaljenje zato što u studiji opet nema Hrvatske. Već sam nekoliko puta na ovom odboru upozoravala na to. Hrvatska je dvije godine e, članica Europske unije. Bilo bi dobro da istraživanja obuhvaćaju i Hrvatsku. Vi ste profesorice spomenuli problem e, demografskog starenja stanovništva na ruralnim e, prostorima. Ono što bih ja dodala jest i e, problem siromaštva starijih ljudi koji žive na ruralnom prostoru. Na primjeru Hrvatske vidimo da neki od njih trebaju preživjeti sa mirovinom koja iznosi između 50 i 70 eura a mislim da je svakom jasno da mjesečno taj iznos nije dovoljan niti za osnovne potrepštine, a kamoli e, da plate režije ili da se priušte nešto više. Zanima me da li se možda proučavajući taj segment e, uvidjeli na koji način države članice u istočnoj Europi i nove države članice e, rješavaju taj problem mirovina za poljoprivrednike i da li su tu uveli neki poseban e, model? Da, da li primjerice postoji minimalna nacionalna mirovina u državama članicama za poljoprivrednike e, koja im onda omogućava da dostojno žive svoju starost obzirom da su jako puno dali da bi sačuvali ruralni prostor i tradiciju i kulturu e, nekog kraja odnosno neke države? Hvala lijepo. E, ja bih govorio opet o strukturnim promjenama, to se ne može e, zaustaviti. U neke zemlje su međutim previše zaostale, e, Bavarska napredna zemlja, ali mnoge druge evropske zemlje gdje poljoprivrednici nemaju nikakvih drugih mogućnosti prihoda Dakle, tu treba Evropska unija mm, više pomoći. Mm. Veće e, strukture e, je e, se smatralo boljima u prošlosti. Ako pogledamo, na primjer u Njemačkoj, Velika, velika gospodarstva su ovisnija o poticajama iz evropskih e, fondova nego mala i srednja gospodarstva. Ne bismo li trebali e, malo usmjeriti politiku na taj način da gospodarstva moraju e, malo diversificirati svoju proizvodnju jedina vrijednost nije, ne smije biti dodana vrijednost. Takva orijentacija je pogreška, pogrešna. Ako gledamo regionalno, onda vidimo kako je to krivo i koliko je tu politika bila kriva. Eh, oni koji su mi eh, poticali pod svaku cijenu liberalizaciju i na kraju je eh, došao neuspjeh. neuspjeh. Hvala lijepa. Dziękuję pan Gospodin Dohman. Hvala lijepo.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 Derfor er det det øh, u cjelokupnom sustavu kad mislimo o poljoprivrednicima e, tu imamo konkurenciju na svjetskom tržištu e, mala srednja gospodarstva Mislim da poticaj koje smo imali i regulativa e, nije nam tu uspjelo da e, zaista e, potičemo proizvodnju. Moramo stoga ovu regulativu analizirati kako ona djeluje u raznim zemljama. Negdje imamo izravna plaćanja u nekim zemljama imamo vrlo stroge propise za zaštitu okoliša pa je onda proizvodnja skuplja. Mislim da si moramo postaviti pitanje kako možemo nekako uravnotežiti ovu regulativu mm, kako bi sva gospodarstva bila onda konkurentna mala, srednja i velika e, gospodarstva. Kako ih možemo poticati da koriste najnoviju moguću tehnologiju. Kod nekih zemalja e, znamo e, da su neka sredstva još uvijek dozvoljena, recimo neke vrste špricanja su još uvijek dozvoljena u Njemačkoj, a u drugim zemljama su zabranjena i moramo poticati e, poljoprivrednike da budu u mogućnosti si e, priuštiti novu tehnologiju. Mislim da tu ne smijemo razlikovati između malih i velikih gospodarstva. Gospodin Bogović. Hvala lijepo predsjedatelju. Kad govorimo o modelima poljoprivrednih gospodarstava, Jasno je da postoji korelacija između veličine gospodarstva i aktivnosti koje se provode i ta korelacija zapravo iščezava. Postoje različiti stilovi gospodarenja, novi se stvaraju i to je povezano sa diversifikacijom. Mislim da će se taj proces nastaviti budući da je zemljište ograničena roba. Dakle, u tom smislu ne možemo ići dalje, ali postoje druga opcija. Naprimjer, ja dolazim iz Slovenije. I mogu vam reći da ima sve više i više mladih ljudi koji su spremni živjeti u prirodi, blizu prirode, koji su spremni baviti se ekološkom poljoprivredom, koji podupiru kratke opskrbe, lance, okoliš i tako dalje sve više i više ima kombinacija poljoprivrednog, eh, poljoprivrednog gospodarstva sa eh, socijalnim drugim eh, uslugama socijal, socijalne skrbi kao na primjer usluge osobama s invaliditetom i tako dalje. Mislim da se moramo odmaknuti od tog klasičnog modela jer ta koncentracija stilova to je nešto čemu se nešto što će se promijeniti. Mislim da bismo se trebali okrenuti diversifikaciji e, i razmišljanju o novim radnim mjestima na poljoprivrednim gospodarstvima. Gospodina. Hvala. Baš kao što je gospodin e, Flanagan rekao, spomenuo me. Možda smo govorili o različitim stvarima. Primjer koji ću vam ja reći vezano za način na koji propis o tržišnom natjecanju funkcionira u Engleskoj je sljedeće. Dakle, imamo dva, dva paketa. Dva paketa koja se u Engleskoj spajaju i čine supermarkete vrlo snažnim silama. Britanske vlasti vam kažu ne možete se spojiti, preveliki ste, preveliki ste zato se morate, morate se zapravo odvojiti. to je ono što se u Velikoj Britaniji događa. Tako se to rješava prośba, aby nasi eksperci odnieśli się do postawionych pytań. Ja ću sada zamoliti naše stručnjake da odgovore na ova pitanja i primjedbe. Svaki od vas ima 15 minuta vremena. Przyczyny sve ukupno 15 minuta, oprostite. E, ne, svaki od vas ima 5 minuta vremena, oprostite.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 Imamo mala gospodarstva recimo na jugu e, gdje je potrebno mnogo radne snage, ali imamo i druga gospodarstva, recimo proizvodnja mlijeka, proizvodnja žitarica, proizvodnja mesa, e, e, to jest vanjski uvjeti odlučuju o tome kako će se E, napraviti određeni poljoprivredni model. Dok e, god imamo e, zatvoreni ciklus nema, nemamo velikih problema, ali čim djeluju vanjski čimbenici, onda to ima važne implikacije za proizvodnju. Evropska poljoprivreda mora s time držati korake, inače će izgubiti. Prema tome što treba podupirati ZPP? Konkurentnost, okolišne aspekte ili nešto treće? U stvari mala gospodarstva daju društvu veliku sigurnost. Ali s druge strane one nisu jako učinko, mala gospodarstva nisu učinkovita, nemaju dovoljno prihoda Možemo naravno reći da su mala gospodarstva vrlo lijepa, ali stvarnost je drugačija. Ona su nam jako simpatična, ali e, nam ekonomija kaže nešto drugo. Da li e, ljudi moraju ostati u malim gospodarstvima? Ja kažem ne. Thank you. Hvala lijepo još jednom predsjedatelju. Predstavnici Europske komisije tvrdili su kako veličina nije važna. Pogledajmo malo pobliže tu tezu. Da, s jedne strane u samoj poljoprivredi i e, doista veličina nije važna, veličina poljoprivrednog poduzeća. To su e, najavili i e, čitav niz su Eh, predstavnika i zastupnika. Kažu da su ljudi pronašli praktična rješenja, diversificirali su se, postali su proaktivni, razvili su stil eh, gospodarenja eh, koji uključuje niske troškove, ostvarili su nove pogone za preradu na samom poljoprivrednom gospodarstvu. Dakle, postoji čitav niz rješenja. Ja sam u jednom dokumentu čak vidio 11 različitih strategija koje se u praksi koriste kako bi se bez obzira na veličinu stvorio prihod. Dakle, to nije glavni problem. Ljudi su jednostavno pronašli rješenja i ja ih podupirem. Problem je na razini poljoprivredne politike. Na razini zajedničke eh, poljoprivredne politike veličina je još uvijek važna. Još uvijek imamo tu ludu suludu situaciju da izravna plaćanja idu najvećim poljoprivrednim gospodarstvima. I ja vam jamčim da će se u Europi pojaviti vrlo snažni pritisak da se ovaj sustav nastavi čak i nakon 2020. godine na umjetan način. To će biti vrlo jak pritisak. U u politici drugog stupa, odnosno u ruralnom razvoju. Postoji restrikcija. Naime, potpora se ne može dati pluriaktivnim gospodarstvima. To su uglavnom mala gospodarstva. Dakle, još uvijek je prisutno jako puno diskriminacije, jako puno selektivnosti u politici. I tu to treba biti jasno i zato se trebaju donijeti drastične promjene. Drugo pitanje, pitanje predsjednika e, potpora ide li prema konkurentnosti, produktivnosti, okolišu. Ja mislim da rješenje već postoji u praksi. Imamo različite stilove poljoprivrednog gospodaranja diljem čitave Europe koji su ujedno i konkurentni i dobri za okoliš e, i ostvaruju visoke prihode i produktivnost. Ako malo to bolje proučite, možete vidjeti da se i visoka razina produktivnosti može postići, a da nužno nemamo jako velike poljoprivredne gospodarstva. Dakle, politika bi i trebala uzeti u obzir te činjenice je, bilo je riječi i o dilemi između e, poljoprivrednih gospodarstava i velikih e, gospodarstava kooperativa koje se pojavljuju. Jest, to je problem. Prije svega zato što e, na marginama Europe, dakle u Ukrajini, u Magrebu, u Etiopiji, u Senegalu, možete vidjeti velike korporativna, velika korporativna poljoprivredna gospodarstva. To su tisuće i tisuće navodnjavanih hektara za, za poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, to je neka nova vrsta konkurencije koja predstavlja prijetnju obiteljskim gospodarstvima u Europi. No, taj tip velikih poljoprivrednih gospodarstava može se pojaviti i u Europi zbog interakcije dviju elemenata. S jedne strane, banke imaju jako puno zemljišta, oni su pravi vlasnici zemljišta, e, koncentrira se velika količina zemljišta u bankama, a s druge strane, imamo nepoljo, dakle, poduzetnike koji nisu poljoprivrednici i koji vole iz spekulativnih razloga ulagati u poljoprivredu. I to vrlo lako može dovesti do pojave vrlo velikih poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji što će biti od velike štete za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Jednostavno se tu neće javiti pošteno tržišno natjecanje, to jest prava opasnost. Što znači da bi sljedeća zajednička poljoprivredna politika trebala voditi računa o tome kako zaštititi obiteljska poljoprivredna gospodarstva u ovom novom agresivnom kontekstu. Iako pogledate što se događa, naime, ja sam pročitao rezoluciju Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. godine o budućnosti malih i srednjih obiteljskih gospodarstava. Dakle, sve je već ondje. Vi ste to vrlo jasno formulirali. Ali sada to treba prenijeti u stvarnost i to tijekom sljedećih pregovora, odnosno tijekom sljedeće runde pregovora za ZPP. E, za gospođu profesor ima pitanje. Ja sam bio izvjestitelj o malim e, gospodarstvima nismo mm, smo se složili, ali onda je došlo do promjene ZPP-a, nekako je to zaboravljeno čak i u ovoj dvorani. Izvolite gospođo profesor. Prije svega velika mi je čast biti za istim stolom sa autorom tako važne rezolucije, sa autorima tako važne rezolucije. Hvala vam na tome možda vam mogu pomoći i reći da ste jako dobro naglasili važnost malih i srednjih gospodarstava kada je riječ o prehrambenoj sigurnosti u Europi, kada je riječ o zapošljavanju u Europi, okolišnim pitanjima i tako dalje. Ono što je važno je i to da sam nedavno vidio slično izvješće Senata Sjedinjenih američkih država, oni zapravo razvijaju argumentaciju u istom smjeru. Sve je previše usmjereno na e, izvozu poljoprivredi i e, zato e, se e, farme uvećavaju da bi bile konkurentne. Oni jednostavno ne razmišljaju dovoljno o regionalnoj ekonomiji i to, je, to su i službe komisije prepoznale. Ne razmišljaju o dinamici koja može postojati dakle, u regionalnoj ekonomiji ne da e, mala i srednja gospodarstva nisu problem, već su ona i glavni adut Europe. Dziękuję. Dusza dyskusja. Pani Evo, e, rasprava se oduljila. Gospođo profesor, imate riječ. Hvala lijepo. Vezano za Hrvatsku. Ne da mi ne volimo Hrvatsku, mi smatramo da su oni e, ravnopravni partneri, ali u tom razdoblju e, koje smo mi proučavali, mi nismo imali statističke podatke i to je jedini razlog. Nadam se da ćemo sljedeći puta imati statističke podatke. Što se tiče ovog ciklusa o kojem ste uh govorili. ih je to vjerojatno bilo prisutno, ali mi smo sada na nekoj vrsti ruba promjene, barem je to slučaj u poljoprivredi. Jako je važno imati podatke što radite s podacima i tko raspolaže podacima, te znanje koje proizlazi iz tih podataka. Jako je važno kako ti podaci predstavljaju bazu za vaše odluke i u poljoprivredi i u politikama. Mislim da je to također generacijsko pitanje. Nije to samo stvar prelaska iz jedne generacije u drugu. Tehničke promjene i generacijske promjene je nešto za što se moramo pripremiti. Ako se ne pripremimo za to, onda će jaz između Zapadne Europe i Istočne i Središnje Europe biti još dublje. I zato je to, bio, zato je to bilo u mom fokusu. Što se tiče toga da poljoprivreda nije seksi, to je činjenica. Pokušavam to naglasiti. Zašto? Zato što nam je potrebna promičba poljoprivrede. Treba reći da poljoprivreda može biti jednako trendi i jednako konkurentna kao bilo što drugo. Ako imate dobre primjere u drugim zemljama, primjere vezane za promociju, mislim da bi to bilo važno istaknuti za novi ZPP. Mislim da je to ključ um, toga da od poljoprivrede učinimo nešto što je trendi. Što se tiče pojed, pojednostavljivanja, na kraju uvijek nekako to ostane najteže pitanja. Također sam stekla dojam u ovoj dvorani da stvaramo strategije. Ja sam naime imala čast e, osmišljavanja strategije tri puta u životu, jedan put u Mađarskoj, e, jedan put za, ruralni, za razvoj ruralnog programa u, također u Mađarskoj i onda za moj institut. I nakon nekoliko mjeseci intenzivnog promišljanja, e, analiza situacije i tako dalje, uvijek dolazimo do toga da vam je cilj riješiti sve probleme. To je problem strategije. Također sam u ovoj e, dvorani stekla dojam da želimo riješiti sve probleme, bez obzira jesu li veliki ili mali. Ali nakon nekoliko mjeseci shvatite da je jako dobro imati ciljeve, ali da se zapravo u praksi trebaju e, postići mali napreci, ono što je važno samim poljoprivrednicima. I zato mislim da su tehnologije, inovacije, upravo te male stvari koje mogu e, promijeniti život poljoprivrednicima, između ostaloga i podaci na temelju kojih ćete donositi svoje odluke. I posljednje vezano za siromaštvo, za ruralno siromaštvo. Nemam rješenja, ali znam da je to problem. To je problem jer ti ljudi koji žive u siromašnim ruralnim područjima, oni sebi ne mogu pomoći e, jer su presiromašni da bi se preselili u gradove i to doista jest problem. Ja ne znam koje je rješenje, ali nadam se da će novi ZPP uzeti u obzir i taj problem. Hvala. Hvala lijepa. kako bismo shvatili promjene u srednjoj i u istočnoj Europi moramo znati da je tam su postojala državna dobra u, u Poljskoj je 20% bilo državno ali u, e, a ostatak u privatnim rukama, a u drugim istočnim i zemljama je to taj omjer bio obratan. Hvala gospođo profesor, a sada vi profesore imate posljednju riječ. Izvolite. Grazie Presidente. Hvala lijepa. Hvala svima na postavljenim pitanjima. Međutim, nije lako na njih odgovoriti. Jedna važna stvar jest uočena, a to je na koji način eh, je organizacija tržišta je svojevrstan amortizator između postupka jedne E, strukturne evolucije koja je vrlo brža i koja dolazi izvan poljoprivrede i s druge strane puno sporiji strukturne promjene unutar poljoprivrede i tu se pokazuje da su i dalje manje jedinice jako, jako značajne. To su vidjeli i druge kolege koje su predavali. da dakle vidjeti to sve skupa e, na, u spotku e, e, funkcioniranje tržišta. Ono što mi je Paolo de Castro rekao je jako zanimljivo i važno ako netko ima poljoprivredno gospodarstvo od hektara i po na kojem proizvodi jabuke može vrlo brzo e, može biti jako i jako dobro funkcionirati. Međutim, što su ti ljudi napravili? E, promicali su kvalitetu određenog proizvoda, dakle jako su uložili u komercijalne usluge, i mm, kako bi ga mnogi e, kupci prepoznali kao tako kvalitetnog. Međutim, e, kako se takav primjer može prenijeti i na neke druge stvarnosti. To je ono što je bitno. I to prilično dobro može još funkcionirati u e, prehrambeno poljoprivrednom primjeru zastupnika Dorfmana, a drugi sektori poljoprivrede imaju problema da se razviju kao takvi. Međutim, i u proizvodnji voća i povrća postoje situacija poput one iz jabuka, proizvodnje jabuka u e, pokrajini Trentino, ali mnogdje, mnogim drugim mjestima jest da se e, birokracija smatra mogućnost da se e, dobiju subvencije, a ne kao birokracija kao put da se reklamira vlastiti proizvod. Kako bi se drugi mogli ponašati poput proizvođača jabuka u pokrajini Trentino? E, vrlo je različita dakle, situacija s udrugama proizvođača u pojedinim europskim zemljama. Ima još nešto. A to je da su uvjeti vrlo različiti. Na ovom slajdu e, sam stavio e, hipotetične preporuke politike koje se trebaju voditi jer e, voće i e, povrće e, taj sektor imaju određeni uvjeti za tržišno natjecanje. Što se tiče mljekarstva, tu su pak uvjeti drugčiji, to je drugi drugi paket mjera i svaki svaka je takav sektor ima različite uvjete od e, stočarstva i tako dalje. A neki su, neka su pravila vrlo restriktivna kao kad se radi o sjemenu, mesu ili pak maslinovom ulju. A isto tako postoje i sustavi gdje e, je e, su aspekti konkurentnosti puno elastičniji primjerice kad se radi o voću i povrću i se mlijeku. Takve različite situacije od određene vrste poljoprivrede zapravo su vezane više za politiku, a ne samo za nešto što je dio same strukture e, tog sektora. I to treba vidjeti kakve poticaje treba dati organizacije proizvođača e, koje su jako aktivne, e, tu e, može konkurentnost biti bolja nego kada ima u nekim drugim dijelovima poljoprivrede gdje je situacija dakle različita i postoji nešto što je također bilo vezano za onim što je izašlo iz zajedničke poljoprivredne politike u vidu jedinstvenog plaćanja. Postoji dakle potreba da se različiti aspekti usklade. Treba smanjiti pravnu neizvjesnost normi. Primjerice, sada se nalazimo u situaciji u kojem je Europska komisija napravila e, smjernice kojim se tumače odredbe. Međutim, te smjernice načinjene su samo za neke sektore, a ne za neke druge. I iz tog razloga e, tumače se na različite načine i to je e, stvara neizvjesnost. Važan, drugi važan element jest koliko E, se može napraviti homogeni okvir izuzeća za poljoprivredu i na taj način e, bismo mogli pribroditi još jedna, e, jedan problem, a to da udruge proizvođača se koncentriraju na jednu vrstu proizvoda. Ne, one bi se trebali organizirati oko različitih proizvoda i e, to na osnovu e, stavka 152. uredbe 1308. Ali da na različitim kanalima se poveća komercijalna fleksibilnost. Sve to zahtjeva harmonizaciju i pojednostavnjenje na političkom planu. <laughs> završit ću, završit ću, ne brijete. Hvala lijepa. Eh, ispričavam se da sada ovdje u zadnjem dijelu smo vas morali malo ubrzati. Eh, zaista smo posvetili eh, mnogo vremena izlaganjima. ona su bila vrlo zanimljiva. A sada moramo ići dalje s našim dnevnim redom. Još jednom srdačna hvala. To nas je zaista obogatilo i mislim da ćemo i u budućnosti imati e, ovakove radionice i računimo na vašu suradnju. E, još jednom se ispričavam e, za ovo požurivanje. Ako imate vremena možete naravno ostati s nama. Hvala lijepa. Sada dolazimo do četvrte točke dnevnog reda, to je strategija EU-a za Alpsku regiju. Odbor koji je nadležan e, je regiji, odbor za regionalni razvoj. A izvjestiteljica je e, naša izvjestiteljica e, Ulrike Müller ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče što ste mi dali riječ. Ja ću sada vam predstaviti e, stav Agrija prema ovoj strategiji. E, tekst je malo kratak jer smo imali ograničenje u znakovima, broju znakova. E, molim da izvjestitelji u sjeni tome surađuju. Zahvaljujem komisiji da je se pozabavila eh, europskom strategijom za alpsko područje, za alpsku regiju. Akcijski plan je za sada postoji samo na engleskom, a željeli bismo ga na sva tri službena jezika, jer se on tiče mnogih eh, područja koja govore njemački, dakle njemačkih govornih područja. Ova strategija nam e, pokazuje e, važnost e, prostora za rekreaciju među inim. Alpsko područje kako ga poznamo danas ne možemo zamisliti bez šumarstva, poljoprivrede i bez obrta. Šumarstvo također osigurava vrijednu hranu, prehrambene proizvode. A isto tako je to područje vrlo važno za stanovništvo i za održavanje ekosustava. Tu živi 80 milijuna ljudi, imamo 48 regija i 7 zemalja. E, tu imamo sada devet točaka u kojima smo saželi ono najvažnije. Mm, e, u prvom redu treba zaustaviti iseljavanje iz tih regija, iz alpskih e, regija. Mm, e, također propadanje poljoprivrednih površina u tim područjima. Okvirni uvjeti moraju biti takvi da se dobro koriste i šume i poljoprivredne površine to naravno treba očuvati okoliš i vodne resurse. E, još jedna točka su posjednički odnosi koje treba zaštititi. E, treba vidjeti što treba očuvati. E, tu treba pažljivo primijeniti direktive o flori i fauni. Zatim poljoprivredna struktura, tu se radi uglavnom o tome da se e, očuvaju tradicionalni načini i poljoprivrede i šumarstva. Tu moramo uzeti u obzir različitosti regulativa koje treba e, harmonizirati. E, to je naročito važno za mala gospodarstva u petoj točki se radi o tome da imamo decentralizirana nesustave sustave e, plasiranja proizvoda. Tu imamo razne organizacije poljoprivrednika, moramo e, e, naročito paziti na drvnu industriju i na poljoprivredu. Moramo poticati e, sposobnost za inovacije. Imamo šumarska poduzeća koja već sada organiziraju savjetovanja jer država više nema ta e, savjetovanja, ona ih ne organizira sama. A e, takve su konzultacije preko potrebne. A zatim dolazi važna točka, a to su centri istraživanja i razvoja te njih treba e, nadograđivati e, jer e, u korištenju zelenih površina u stočarstvu i u šumarstvu moramo imati više umrežavanja i više istraživanja i ono mora biti prekogranično kako bi se suočili sa izazovima. Za mene je jako važno da imamo istraživanje koje je orijentirano prema praksi e, kako bi smo ta, te rezultate prenijeli e, gospodarskim subjektima. To nam e, ne uspjeva uvijek. Moramo osigurati prenošenje najboljih praksi. Moramo dakle poticati inovacije Također moramo imati i primjereno osposobljavanje i daljnje osposobljavanje. E, gospodarstva su vrlo mala i stoga e, e, svim ljudima koji se bave tamo raznim aktivnostima moramo im omogućiti da se osposobljavaju a isto tako da se kvalificiraju za razne obrte jer se moraju baviti i drugim aktivnostima osim svoje osnovne aktivnosti. Isto tako se radi o, to, o tome da eh, i eh, fondovi dospjevaju eh, dospijevaju malim gospodarstvima sredstva. E, rekli smo da nećemo imati novih poticaja, ali ipak moramo voditi razgovore s komisijom što, kakove mogućnosti postoje. Jer mi nije jasno jesmo li na pravom putu jer e, vidimo e, protiv, proturječnosti u programima poticaja. Imamo program Interreg gdje lokalne zajednice e, e, e, dobivaju velike svote za razne projekte. Slično trebamo imati za poljoprivrednike i šumarska poduzeća u alpskim regijama. Moramo ih umrežiti E, dakle poljoprivreda, e, gospodarstvo i turizam, sve to moramo spojiti kako bismo i e, sve mjere prilagodili lokalnim potrebama. Ne trebamo nove programe, ali moramo točno analizirati kako se koriste postojeća sredstva i fondovi. Evo, to je pre, pregled ovih e, e, devet toka, e, točaka. Do devetog sljedećeg mjeseca možete predavati amandmane. Hvala. Hvala na podršci. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Bilo je odlično. A sada otvaram raspravu. Molim da svi budu kratki. Nema mnogo toga dodati jer je kolegica Ulrike Müller dala opsežan izvještaj. E, nešto o pet točaka. E, što se tiče poljoprivrede, nemamo jedinstvenu situaciju u alpskom području. Imamo regija gdje imamo vrlo uspješnu poljoprivredu, a imamo i regija koje su u neposrednoj blizini, tih uspješnih područja, a u kojima je poljoprivreda gotovo propala. Dakle, jako različite situacije koje zahtijevaju različite mjere. Ono što ujedinjuje alpske regije E, jeste da imaju malo proizvodnih alternativa, manje nego u nizinskim područjima. E, tu su zelene podr površine e, ograničene. Tu uvijek moramo imati uz poljoprivredu i stočarstvo i proizvodnju mlijeka a moramo vidjeti kako usprkos liberaliziranom tržištu mlijeka možemo podržati proizvodnju mlijeka u alpskim regijama. E, u alpskim regijama e, imamo mala gospodarstva koja obično opskrbljavaju lokalna tržišta. Ta mala gospodarstva, to smo upravo čuli, e, i moraju proizvoditi za tržište, oni se, oni se ujedinjuju u zadruge i takove zadruge moramo poticati. Jedan veliki problem u alpskim regijama, na, naročito na jugu u Italiji i djelomično u Francuskoj, jeste fragmentiranje posjeda. E, tu moramo imati pojednostavljene metode kako bi se te fragmentirane na gospodarstva mogla opet ujediniti. Mm. Ako e, imamo tako male parcele, one e, svakako ne mogu preživjeti. E, u mnogim regijama tu možemo nešto dodati multifunkcionalnost, e, naročito u vezi sa turizmom. Mm, tu e, Interreg može ovdje dati vrlo e, koristan doprinos. I na kraju koji puta zanemarujemo hidroekološku važnost alpskih regija često doživljavamo da kod e, jakih padalina imamo poplave u nizinama jer e, alpske regije pate od e, nestanka stanovništva, ljudi se iseljavaju. I onda svaka poplava na Dunavu ili u Rajni E, na Rajni e, to se odmah e, prebacuje na klimatske promjene, ali uzroci, uzroci su vrlo često drugačiji. To jest alpska, alpske regije koje stanovnici jednostavno napuštaju i sele se u urbana područja. Hvala. Hvala lijepa. E, gospođa vrlo, vrlo kratko ću govoriti. Zahvaljujem se izvjestiteljice Miller i izvjestitelju u Sjeni. E, stvarno mi se svidjelo kako ste vi E, kolegice Miller strukturirali vaše izvješće. Što se tiče primjedba kolege Dorfmana, jako se slažem s onim što je on rekao. Nisu sva planinska područja ista, niti su sva rješenja ona koja se mogu primijeniti u pojedinim prirodnim sredinama. Možda jedino što bih još dodao na ono što je rekao kolega Dorfman je diversifikacija. Govorili smo o geografskoj diversifikaciji klasifikaciji koja je donijela zanimljive rezultate. Moguće je vidjeti na koji način se e, polaninska područja mogu dobiti, e, e, insistirati na nekim njihim specifičnostima kako bi proizvodi iz planinskih krajeva dobili još jednu dodatnu prepoznatljivu dimenziju i na taj način bi se povećala vrijednost planinskog područja. Možda je to eto još jedno razmišljanje kojem bi se moglo nadopuniti ovo je izvrstan rad što je napravila kolegica Miller. Gospodin Dosman. Hvala. E, mi mi smatramo da je e, ovo izvješće jako dobro. Smatramo da je vrlo važno da za te regije postoji strategija jer one imaju, ta područja imaju pred sobom e, iste probleme s kojima se moraju nositi. Sve, e, dakle, svi ti aspekti moraju se uzeti u obzir, a u Alpskoj regiji strategija se može usporediti sa sličnim regionalnim strategijama kao što je ona e, podunavska, primjerice ili baltička. 80 milijuna ljudi koji živi u planinskim predjelima moralo bi također e, e, dobiti da se za njih nešto naprave, a zemlje koje nisu članice Europske unije u ovom slučaju e, su to Švicarska i Liechtenstein, s njima bi se moralo koordinirati, moraju koordinirati postojeći fondovi Europske unije u okviru dakle kohezijskih politika. Imamo zajednička izazove pred nama koje moramo rješavati i moramo zaštititi okoliš, a moramo povećati i inovativnost i konkurentnost kako poljoprivrede, tako i šumarstva. Međutim, u budućnosti dva važna elementa bit će svakako voda i energetika koje su vrlo bitne za nas. Sve ono što je vezano za klimu mora se promatrati u različitim sektorima. Istovremeno moramo omogućiti da više turista dođe u te predjele te da im se ponude odgovarajući proizvodi. I e, promet je tu vrlo bitan aspekt. Ne mislimo da treba izdvajati više novca, to smo već rekli. Moramo međutim bolje koordinirati sadašnje e, postojeće fondove. Po pitanju turizma moramo reći da je jako lijepo vidjeti da e, proizvođači postaju sve više inovativni lokalni sirevi ili voće i tako dalje. No bilo bi dobro da se pozabavimo i pitanjima koje se mogu proizvoditi cijelu godine, a ne samo sezonski. Hvala. Dame i gospodo, nisam ograničio vrijeme, ali molim vas, budite kratki jer inače nećemo stići završiti e, program. Gospođa Tera ima riječ. Hvala lijepo. Zahvaljujem se izvjestiteljici koja je izvrsno odradila ovo izvješće o izvornom prijedlogu komisije. Postoje međutim čitav niz stvari o kojima želim govoriti. Više od polovine europskih građana živi u ruralnim područjima. Mislim da je stoga važno da politike koje donesemo jamče e, zaštitu e, života i e, mogućnost zarade u primjerice Perinejima ili Kantabriji iz koje ja dolazim. Dakle, treba dati podršku za održive modele proizvodnje za ekološku poljoprivredu o koja se ovdje ne spominje. Vidim da se spominju mala i srednja poduzeća, međutim nisam vidla da se ovdje govori o kratkim e, ciklusima stavljanja na tržište. Mislim da je to vrlo važno kada govorimo također o jačanju lokalnih zajednica i e, ekološkim aspektima. I jedna stvar mi se također ne sviđa u trećoj točki. Izvjestiteljica govori o strategije biološke raznovrsnosti i ne sviđa mi se ono što ona tu kaže. Naime, ovo što mi ovdje radimo ne možemo napraviti na uštrb e, okoliša. Svi mi živimo na našem planetu, međutim nismo vlasnici tog planeta i ne smijemo je ga, uništiti. Sada gospodin Bogović na jednu minutu. Hvala. Najprije dopustite mi da čestitam Ulriki na njezinom mišljenju i izvješću o Alpskoj regiji. Alpska regija vrlo je dobro razvijena u Europi i tamo postoje mnoge dobre prakse koje bi se mogle prenijeti i na druga planinska područja u Europi. U ovom izvješću bavi se prvenstveno poljoprivredom. Iz tog razloga treba dakle naglasiti suradnju i suživot između turizma i poljoprivrede. E, često se govori o tome da jedan element isključuje drugi. Ne, mislim da moramo se baviti time kako možemo surađivati i e, zajedno živjeti. Moramo zadržati ekonomsku aktivnost i zaštititi okoliš, jer oni koji žele zaštititi okoliš ne mogu to e, napraviti bez svih ovih elemenata. Hvala. Hvala lijepa. E, mi smo dali samo naše stajalište, izvještaje regija. Hvala. Govorit ću kratko. E, želim se usmjeriti na dvije bitne stvari nakon što čestitam izvjestiteljici. Ono što je vrlo važno jest e, hrana koja će biti visoko kvalitetna. Ona je potrebna europskim potrošačima. S druge strane, e, moramo paziti kako se zemlja koristi i često se radi o napuštenoj zemlji što stvara problem za okoliš. Na koji način ta područja mogu postati privlačna? Jedino ako se lokalne vlasti u to uključe i e, počnu graditi infrastrukturu socijalne prirode i drugačije prirode. Prometna povezanost je bitna, škole, bolnice. U protivnom neće ta područja nikada biti atraktivna za život. Gospodin Vulo. Hvala izvjestiteljici s kojim se slažem u velikom broju elemenata. Vrlo kratko usmjeriti moju intervenciju na to da je poljoprivredna proizvodnja u tim područjima vrlo često kvalitetna, ali postoji problem što ima vrlo ograničen pristup tržištu. Smatram da je nužno da se takvo tržište proširi i to bismo mogli napraviti kada bismo se umrežili s lokalnim sektorom turizma i obrta Stvoriti dakle takvu jednu jaku mrežu omogućilo bi, smatram, dati vrijednost određenom proizvodu i zahvaljujući tim prihodima tržište samih proizvođača će se proširiti. Hvala. Izvješće je vrlo važno, u njemu e, stoji sve ono što je potrebno i činjenica je da je poljoprivreda vrlo značajna za Alpsku regiju. Ne bismo mogli ni zamisliti Alpe bez poljoprivrede. Brine me međutim da postoje e, mnogo zemlje koja je napuštena i e, zato smatram da moramo napraviti puno više kako bismo nešto napravili sa problematičnim aspektima u poljoprivredi. One regije gdje bi se moglo proizvoditi više, njima treba više e, poljoprivrednih radnika. Tamo postoji problem sa zapošljavanjem, postoji problem vezane s malim, za mala gospodarstva. Prema tome treba se pozabaviti tim problemima. Gospodin Dmitru, molim vas za vaš doprinos. Hvala lijepo. Pozdravljam e, namjeru da se e, poboljša situacija u Alpskoj regiji, uključujući prekogranične aspekte. E, alpska strategija Evropske unije kao i druge makroregionalne strategije temelje se na temelje se na postojećim politikama, propisima koje već postoje, strukturalni i investicijski. Provedba same strategije je počela i sad je vrijeme e, da regije povedu glavnu riječ i akteri država članica, svi oni koji su ključni da bi se ostvario cilj ove strategije. Komisija su, e, e, surađuje sa upravljačkim tijelima ovih regija kako bi se postigao cilj strategije. Komplementarnost i sinergija između europskih strukturalnih i investicijskih fondova iz, od 2015. do 2020. godine pruža velike potencijale za razvoj regije, bez obzira radili se o izazovima okolišne prirode, ekonomske ili socijalne. Spomenut je i e FRD, a to je dio zajedničke poljoprivredne politike. To je samo jedan fond koji se može iskoristiti u ovom smislu. Ova strategija pruža E, čitav niz instrumenta za održivi razvoj Alpske regije. Ruralni razvoj u kojima države članice definiraju cilj mogu i može se tako doprinijeti e, ostvarivanju cilja ove strategije. Pozdravljamo prijedloge gospođe izvjestiteljice ona je ukazala na najvažnije izazove ruralnih područja u alpskim regijama. Želim samo napomenuti neke instrumente koje već imamo u politici ruralnog, eh, ruralnog razvoja, a kojima se mogu riješiti neke od ovih izazova. Svi se slažemo da bismo trebali bolje mobilizirati i koordinirati naše napore kako bismo postigli cilj strategije. Prije svega, kad je riječ o napuštanju zemlje tu je bilo riječi o bioraznolikosti i o okolišnom upravljanju šumama i zemljištem. Jako je važno da se poljoprivredna aktivnost održi u tim područjima. To naravno doprinosi i okolišnim aspektima, ali doprinosi i zadržavanju radnih mjesta u tim regijama. Mjere ruralnog razvoja koje podupiru bioraznolikost, odnosno zaštitu iste, kao što je Natura 2000, ali to su i druge mjere i intervencije, um, bilo kakvih politika vezanih za politiku, također doprinose bioraznolikosti i predstavljaju prednost za okoliš, a tu je i naravno ona direktiva čiji je cilj um, razviti i zadržati um, radna mjesta i održivi razvoj u tim područjima. Što se tiče šumarstva, Šumarstvo je jako važno područje u alpskim području, jako, jako je važno u alpskim, e, u alpskim regijama. I tu se puno može učiniti kako bi se a, e, ulagalo u održavanje e, šuma i šumarskih aktivnosti. Još jedan važan izazov jest prerada i stavljanje na tržište proizvoda alpskih regija. Ali također je važno osnažiti poziciju poljoprivrednika i poticati zapošljavanje i inovacije. Treba osigurati ulaganje u okviru programa ruralnog razvoja. On time bi se moglo time bi se moglo pomoći upravo aktivnostima prerade tih proizvoda iz alpskih regija. E, također možemo poduprijeti poljoprivrednike u osnaživanju njihove pozicije u tom lancu vrijednosti, tako da im pomognemo da se organiziraju proizvođačke organizacije, kooperative i tako dalje. Možemo osmisliti i druge aktivnosti suradnje koje su usmjerene prema inovaciji i tu treba imati na umu Europsko partnerstvo za inovaciju. Mogli bismo objediniti više aktera kako bi se uzeli, kako bi se uzele u obzir potrebe sektora i kako bi se pronašla prikladna rješenja. Zatim, usluge osposobljavanja i savjetovanja. To je također jako važno. Proširili smo opseg naše intervencije, ali i broj korisnika. Dakle, to su sad oni koji se bave šumarstvom, poljoprivredom, male i srednje poduzeća i tako dalje. Što se tiče razvoja lokalne infrastrukture, to je također jako važno i to je naravno komplementarno sa drugim fondovima koji mogu intervenirati. U ovom području i još jedna važna stvar je međuregionalna prekogranična suradnja. Kada je riječ o lokalnom razvoju i kada je riječ o trenutačnoj politici vezanoj za lokalni razvoj, možemo ponuditi različite oblike suradnje ili između različitih aktera u različitim regijama, ali između različitih regija. Dakle, to može biti prava prekogranična suradnja. Također možemo poduprijeti aktivnosti koje su izvan ovog, koje su izvan tih područja u određenoj mjeri. I želim vas podsjetiti da radimo zajedno sa državama članicama i sa regijama kako bismo prilagodili program i kako bi ovaj instrument bolje funkcionirao. i a, imali, osmislili smo i podprograme ruralnog razvoja a, koje se evo odnose na planinske regije, ali niti jedna država članica te podprograme još uvijek nije iskoristila. Eto, puno vam hvala što na, vašem naporu. A, pozivam države članice regije i Alpske regije da, da primjene ovu strategiju i da zajednički dođemo do ciljeva. Zahvaljujem na vrlo plodnoj raspravi. I evo ga kratki zaključak. Do 18. možete predati amandmane. E, za cijelo ćete iskoristiti ovu plodnu diskusiju. Nemamo mnogo vremena. Dolazimo do pete točke, razmjena gledišta s Europskom komisijom, e, glavna uprava Sante. Radi se o prijevarama pri stavljanju na tržište meda. Dobro večer. Ja sam Filip Lokut i na čelu sam jedinice koja se bavi upozorenjima vezanim za zdravlje. Imamo prezentaciju o prijevarama na tržištu vezanim za med. Hani je prirodna tvar koju proizvode pčele i ne bi trebalo nikakve dodatke stavljati u med, ne bi trebalo dodavati e, šećere, aditive, e, razne okuse i tako dalje. Tržišna cijena varira s obzirom na botaničko podrijetlo meda i s obzirom na druge parametre kao što je e, biološka, odnosno ekološka proizvodnja i tako dalje. Ti parametri nisu uvijek vidljivi i nije ih lako mjeriti bez detaljne analize i time se otvara prostor za obmanu i za prijevare. Imamo tri vrste problema vezanih za med. E, prvo imamo mijenjanje meda, mijenjanje svojstava meda tako da se dodaje umjetni šećer, onda imamo e, krivo označavanje biljnog podrijetla, imamo također e, falsifikaciju, odnosno krivotvorenje geografskog podrijetla, e, čiji je cilj zaobići zabrane. Vezano za mijenjanje samog meda, to mijenjanje je rezultat dodavanja tvari kao što su šećer ili voda. E, to, je, to su vrlo često jeftini industrijski zaslađivači kao što su kukuruzni, kukuruzni sirup i tako dalje. Nadalje, jako je teško detektirati te dodane šećere. Med je zapravo vrlo složena mješavina prirodnih šećera, i druge vrste šećera i koji se mogu zajednički miješati s obzirom na podrijetlo meda, s obzirom na biljno podrijetlo meda. I zato je jako teško ustanoviti standardni sastav, budući da on po prirodi stvari jako varira. Poteškoća dolazi iz činjenice da vrlo često te tvari koje mijenjaju, mijenjaju med, Njih je vrlo lako dodati, ali ih je teško identificirati u odnosu na prirodne šećere. I zato nije uvijek lako otkriti prijevaru. Dakle, prava, pravo detektiranje, identificiranje prijevare ostaje i dalje izazov na tehničkoj razini. Analitička metoda detekcije ne može se riješiti samo jednom metodom. Uvijek je to analiza koja uključuje više sastavnica. Ali treba početi s mjerenjem fizičko-kemijskih parametara kao što je provodljivost, vlaga i tako dalje. Zatim treba mikroskopski razmotriti i proučiti med i analizirati, na primjer, pelud. Zatim treba kromatografijom odrediti sastav šećera kako bismo dobili šećerni profil i sve to usporediti sa bazom podataka koje su pak, koje pak to sve povezuju sa geografskim podrijetlom kao i sa vrstom biljke od koje dolazi med. Osim toga, treba detektirati prisutnost stranih šećera koristeći druge parametre kao što su, um, kao što su analize koje uključuju izotope ugljika i tako dalje. Dakle, kombinacija svih ovih metoda omogućava nam da uočimo prijevaru prijevaru koja se odnosi na med, odnosno mijenjanje e, samih svojstava meda. To je naravno, to traži vrijeme, e, to je, to je skupo, Znači to stoji između 250 i 500 eura po uzorku takva analiza. Kao što znate, Evropska unija ima koordinirani plan kontrole za 2015. i 2016. godinu. Nakon iskustva koje smo imali sa konjskim mesom, europska unija je započela konsultacije s državama članicama kako bi identificirala pitanja u svezi kojih se može organizirati zajednički evropski koordinirani kontrolni plan. Dakle, to će biti a, a, u budućnosti med, ali isto tako i riblje proizvode. Dakle, 2015. godine 2015. godine, dakle, osmislili smo dva plana, jedan se odnosi na lažno etiketirane riblje proizvode, dakle, sa lažnim podrijetlom i s druge strane je med potrebni su nam naravno znanstvenici zajedničkog istraživačkog centra da bismo to proveli. Cilj ove studije jest procijeniti na tržištu prisutnost meda koji je izmijenjen šećerom, kao što sam malo prije objasnio, i med koji je krivo označen s obzirom na biljno podrijetlo. Na geografsko podrijetlo. S obzirom na ovu metodu, koju sam opisao, kao što samo vas podsjećam da sam u analizi opisao četiri, četiri koraka i upravo ta četiri koraka predstavljaju validiranu metodu koju danas imamo. I cilj nam je cilj nam je alternativnim metodama još analizirati 1200 uzoraka. Kontrolni plan je prikupio 2300 uzoraka, prikupile su ga države članice i zajednički istraživački centar. Samu analizu sufinanciraju komisija i države članice i moramo reći da je ova studija vrlo opsežna. Još nismo ni jednu studiju ovakve, ovakvog opsega vidjeli u publikacijama koje su na raspolaganju. To je doista velika studija i nikada sličnog opsega prije nije prije provedena. Ono što smo dobivali iz prethodnih studija bilo je vrlo ograničeno ili bi se ograničilo na određeni uzorak dobiven u određenim okolnostima. Mi smo dobili preliminarne rezultate, oni su objavljeni na našoj mrežnoj stranici. Dakle, više od 2000 uzoraka meda europskog podrijetla i neevropskog podrijetla je prikupljeno i testirano, uključujući svih 28 država članica plus Norveška i Švicarska. Dakle, od 1. lipnja 2015. godine smo počeli prikupljati uzorke i to je uključivalo i proizvođače i, veliko, i veleprodajnike, maloprodajnike, distributere i tako dalje. Dakle, ta validirana metoda je došla do zaključka, dakle dala je rezultate prema kojima je najviše prijevara bilo vezano upravo uz deklaracije, uz deklaracije vezane za biljno podrijetlo e, i krivotvorenje meda vezano e, za zapravo dodavanje šećera. Dakle, u jednom slučaju imamo 7% prijevara, u drugom 6% prijevara. Što se tiče samog geografskog podrijetla, e, manje imamo prijevare, samo 2%, ali treba reći da je ovu vrstu prijevare teže otkriti. 11% e, e, uzoraka smatra se sumnjivim vezanim za dodavanje šećera, ali to nismo mogli dokazati sa sigurnošću. Razina E, e, e, dakle razina tih sumnjivih uzoraka bila je nešto viša na, na granicama, dakle na graničnim prijelazima, dakle tamo je riječ o 29% uzoraka. Kao što rekoh, ti, ti su podaci objavljeni na našoj mrežnoj stranici. Zbog ograničenja trenutačne metode, kao što vidite imamo i dosta sumnjivih uzoraka čiju prijevaru nismo mogli e, dokazati. Zbog toga još uvijek nemamo konačno, e, konačan e, zaključak o prisutnosti prijevare i, takvih i takve vrste robe na našem tržištu. Dakle, ovo što stoji u našim podacima je trenutačna situacija, vjerojatno ih ima više. Dakle, pozivamo države članice da nam daju još e, uzoraka kako bismo imali, e, kako bismo imali e, točniju, točniju sliku o situaciji. Dakle, radimo dodatne procjene. 1200 uzoraka je testirano i nadamo se da će čitava analiza i uzorkovanje biti dovršeno do ljeta do ljeta. Dakle, suradnja sa e, državama članicama je u tijeku i sve što činimo radimo zajedno s njima. Komisija e, će naravno e, proučiti izvješće zajedničkog istraživačkog centra, ono će biti gotovo do ljeta. Koristit ćemo napredne, napredne laboratorijske metode i temeljem toga Komisija će, dakle temeljem svih tih prikupljenih podataka, komisija će razmotriti daljnje korake. Komisija želi da na, da na tržištu bude samo, da na tržištu bude samo onaj med koji, koji u potpunosti poštuje, poštuje standarde i koji zadovoljava sve propise. To na e, bardzo szczegółowe informacije. Hvala na detaljnim informacijama. Ovdje imamo nekoliko pitanja. Molim da svaki govornik se skrati na jednu minutu. E, hrvatski pčelari proizvedu i nekoliko tisuća meda više od potreba na našem tržištu. S druge strane čak 70% meda je uvezeno, a med iz uvoza je upitne kvalitete. Prošle godine izvezeno je tisuća tona meda, a gotovo toliko je uvezeno iz Europske unije ili trećih zemalja pod kojima se podrazumijeva Kina. Taj med uvezen, koji je uvezen puno je lošije e, kvalitete, a i dalje je skup za potrošače jer se prodaje kao ekstra kvalitetni e, med što naravno ne odgovara istini. Zato me zanima planira li komisija uvesti učinkovite mjere kontrole kao i označavanja zemlje porijekla meda jer smo svi svjedoci, a o tom smo upozoravali na ovom odboru, da Europska unija kao mjesto porijekla meda nije zadovoljavajuće, to ne odgovara državama članicama, a, ne odgovara niti istini jer vidimo da se razno razne mješavine koje dolaze iz trećih zemalja prodaju kao med iz Europske unije. Hvala lijepo.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 Tako, to su brojke koje dolaze od komisije. Dakle, jako je važno učiniti nešto s direktivom o medu. Jako je važno imati kontrole, dobro je da ih imamo, ali to nije dovoljno. Moramo učiniti nešto s tom direktivom o medu, inače ćemo se suočiti s istim onim problemima s kojima smo se suočili tijekom skandala s konjskim mesom. Inače, nećemo moći jamčiti kvalitetu meda za 500 milijuna evropskih građana. Hvala lijepo, predsjedniče. Željela bih vam vas upozoriti na ovaj veliki i značajan fenomen. Čak i u mojoj zemlji prije mjesec dana imali smo kontrole u supermarketima i došli smo do zaključka da je jako puno meda krivotvoreno. I to industrijskom glukozom. Dakle, to je bilo vrlo problematično, naravno problematično i za ljudsko zdravlje. Pozivam komisiju da vodi računa o tome te da pojačaju svoje kontrole. Te kontrole bi trebale biti iznimno ozbiljne. Trenutačno poljoprivreda u Rumunjskoj suočena je s problemima upravo zbog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 ist ja grundsätzlich so, dass wir in Europa die Pflicht haben, das Herkunftsland anzugeben. Aber man muss ja auch Lösungen finden, äh, dann, wenn hohe... Znači, metode koje će otkriti mješavine meda. E, moramo, e, recimo, e, vidjeti koje su to mješavine iz evropskih zemalja ili ne neevropskih zemalja nemamo propise o omjerima u ovim e, mješavinama e, recimo e, uzmemo nek kilo meda uvezenog iz Kine i kilo i pomiješamo sa kilom meda proizvenog u Europskoj uniji. Je li to onda europski med ili nije? Moramo gledati ono što je napisano malim slovima e, i tu trebamo imati bolje označavanje. Gracias, presidente. Bueno, yo también quería... Hvala, predsjedniče. Željela bih nešto zapitati komisiju. U Galiciji Proizvođači meda su jako zabrinuti zbog eh, situacije eh, tih prijevara na tržištu meda i lažnog meda. Pitam se kako se uopće može uvesti med eh, s tako niskim cijenama, osim ako nije u pitanju nekakav dubiozni dogovor u pozadini. Zapravo, zanima nas koje je stajalište komisije o označivanju. Ne možemo uvijek vidjeti e, geografsko podrijetlo, odnosno zemlju podrijetla na samoj etiketi. Bili komisija odgovorila? Gledam na sat, e, vrlo je kasno, mislim da ćemo se ovoj temi vratiti u jesen. Mm, ako imate e, nešto jako važno, onda ćete dobiti za reći, imate riječ, izvolite. Hvala predsjedniče, samo želim reći da je sjajna ideja vratiti se ovoj temi na jesen zato što ćemo tada već imati konačno izvješće zajedničkog istraživačkog centra. Ja sam rekla da je, ja sam rekao da je 29% sumnjivih uzoraka, ali nisam rekao da je to potvrđeno. Pa ćemo vidjeti što će zapravo biti konačni rezultat. Ali jako mi je drago da ćemo se vratiti ovoj temi. Bardzo dziękuję. Wracamy do tematu jesieni. E, kao što sam rekao, ovo ćemo se temi vratiti u jesen. Onda ćemo imati i nove e, rezultate. Želim vam mnogo sreće u radu. Dobili smo još deset minuta od prevoditelja. E, gospodine Hojsling, da li da to sada odradimo ili da prebacimo za sutra. E, evo, e, e, pitanje je kako rasporediti ove rasprave. Mm, imamo, mislim da nas je premalo ostalo da bismo imali rasprave. Mogu vam u 30 sekundi izložiti rezultate posljednjeg trialoga, ali sljedeći puta moramo dobiti malo više vremena. Da, možda da malo ubrzamo glasanje. Možda ćemo onda imati i predstavnika Europske komisije pa bi bilo bolje da to odgodimo za sutra. Jer je ova tema važna. Bolje e, će biti ako budemo imali e, više članova odbora ovdje u sali. E, možda bi predstavnik komisije mogao nešto reći. Iz, E, predstavnik komisije će govoriti sada, a gospodin Hosling sutra. Je li to u redu? E, ja na e, U redu, onda ćemo sve odgoditi za sutra. Ono što bi mene zaista zanimalo e, jest da do ove rasprave dođe večeras. Ja naime sutra imam poprilično e, vremensku stisku. Ako to se o tome govori sutra, onda odmah poslije glasanja, jer inače neću moći ostati. Ja, e, eto, E, imam e, člana moje obitelji koji je u bolnici i zaista ako to ne bude sutra poslije glasanja imat ću problema, ako ne danas. Da, pokušat ćemo onda to sutra e, odmah obaviti nakon glasanja. To će biti prva točka nakon glasanja. Hvala vam svima lijepa. Vidimo se sutra u 9 sati. Molim da ne zaboravite kartone za glasanje. Počet ćemo sa glasanjem, to je prva točka dnevnog reda sutra. Hvala.